Ah, Signor Presidente. Gospodine predsjedniče Vijeća Republike Italije, hvala vam što ste pristali poziv Europskog parlamenta da biste izložili e, koju imate u budućnosti Europe koju ima talijanska vlada. Italija je jedna od država koji su utemeljili Europsku uniju. I drago nam je da možemo s vama e, govoriti o velikim pitanjima koji se odnose na pola milijarda pola e, milijarde ljudi. Ruski parlament bavi se temama koje su od velikog interesa za stanovnike. Želimo biti demokratsko središte Europe. Mi smo jedino na ustanova čiji su predstavnici ljudi koji su birali europski građani. I e, mi se zalažemo da europski proračun pređe sa 1,1 na 1,3 posto isto tako da imamo više vlastitih sredstava. Puno se bavimo pitanjima migracije. Europski parlament zalaže se za više ulaganje u afrički kontinent kako bi se taj e, problem rješavao na izvorištu. Po pitanju izbjeglica već je prije mnogo mjeseci Europski parlament e, odobrio prijedlog koji je sada na stolu Europskog vijeća i mi e, se nadamo da ćete vi biti za to da se usvoji tekst koji po našem mišljenju može poboljšati situaciju, naročito u zemljama juga Europe, u zemljama dakle gdje je pitanje izbjeglica najprisutnije. Po pitanju Brexita, Europski parlament puno inzistira na zaštiti europskih građana koji žive u e, Briselu, a E, također smo na planu infrastruktura izglasali značajna sredstva kako bi se ulaganjima favorizirao gospodarstvo. Što se tiče politike obrane, mi e, smo nedavno odlučili zatražiti od država članica da se e, prizna Juan Guaido kao predsjednik Venezuele sukladno Ustavu Venezuele. I isto tako želimo da Europsko parlamento ima kao i svi parlamenti na svijetu više mogućnosti inicijative i isto e, tako da e, može imati i druge ovlasti koje se sada još nije e, mogao izvršiti. Gospodine Konte, e, dajem vam sada riječ da biste nam izložili vašu viziju e, budućnosti Europe. Intanto vi potete per U međuvremenu eh, najavljujem da ako želite javiti za riječ, da možete se sada prijaviti, a prijave ćemo zaključiti kada gospodin Konte završi izlaganje. Uvaženi predsjedniče Tajani, uvaženi potpredsjedniče Katajnen, uvaženi zastupnici i zastupnice Europskog parlamenta, dame i gospodo. Za mene je zaista velika čast da sam danas ovdje među vama i to zaista kažem vrlo iskreno pred vama kako bih ocrtao budućnost Europe prema viđenju talijanske vlade. Kada mislimo o budućnosti e, našeg kontinenta, moram odmah se sjetiti Antonija Megalicija, Talijana, koji je rekao da je on zaljubljen u Europsku uniju i znate da je on pao kao žrtva barbarskog terorizma ovdje u Strasburu prije dva mjeseca. U globaliziranom svijetu gdje se čini da je e, ekonomija e, ono što je predvladalo nad e, pravom i drugima i gdje su ekonomske odluke koje se donose vrlo daleko, one koje mogu i kako se odraziti na život naših sugrađana. Moramo se zapitati nad Europskom unijom kakvu ulogu ona igra, znajući da nacionalne države, dakle same države članice ne mogu same odgovoriti na komplekse izazove u svijetu. Zajednička europska konstrukcija je ono što svi uviđamo sada u kritičnoj fazi. Europski projekt je čini se izgubio snagu kojem predvodi kompleksna povijesna struktura koja je pred nama i predstavnici različitih institucija predstavljaju izazov u različitim ulogama koje imamo i moramo se nositi sa temama koje su od ključnog značaja. Mnogi e, koji su ovdje bili prije nas, moramo i mi znati da moramo uložiti zajedničke napore uz veliki osjećaj odgovornosti. Naš je zadatak da ponovno pokrenemo europski projekt – i moramo e, ponovno od njega učiniti vjerozdostojan projekat kako bi on postao više održiv i više učinkovit. Izazovi današnjih vremena su novi i složeni. Zahtijevaju viziju i ako mi dopustite određenu dozu kreativnosti. Ali iznad svega traže svijest o misiji i ulozi koju igramo u svijetu. Veliki zahtjev zahtjevi na koje moramo odgovoriti su vrlo razumni. Kakvu Europu želimo? O kakvoj Europi, e, kako nam Europa treba, kako se mi percipiramo i kako se vidimo na sami. To su sve pitanja koja prolaze kroz našu svijet i zaista trebamo dati najbolje odgovore. Nalazimo se u sjedištu Europskog parlamenta koje izravno biraju građani Europske unije. Tu je autentično mjesto europske suverenosti. Jesmo i moramo iznad svega biti jedan narod, europski narod. Putem integracija smo zaista postali narod zajedničke sudbine, osim bilo kakvih pravnih aspekata. Sasvim sigurno e, izgradnja europskog naroda je u nekim trenucima i kako napredovala. Povijest moderne i suvremene Europe bila je povijest velikih podjela, e, mnogih suprotstavljanja, nešto što je stvorilo veliki populizam, nešto što je puno različitih jezika, različitih tradicija. Ali istovremeno ta društva su prošli i kroz kulturnu kontaminaciju, pravnu i društvenu kontaminaciju. Naši su gospodarski sustavi sve više integrirani kao i naši sustavi obrazovanja i e, naše e, socijalno zakonodavstvo i malo pomalo sa država članica na Europsku uniju su se veće nadležnosti. Dopustili smo građanima različitih država članica da mogu e, slobodno se kretati po Europskoj uniji. Stvorili smo pravni prostor. Sloboda kretanja ljudi i još više od slobode kretanja roba i kapitala bilo je jedno od najznačajnijih uspjeha u procesu europskih integracija. Ako uzmemo u obzir koliko je bilo nacionalističke mržnje i identiteta koji su prolazili od kraja 19. stoljeća i prvog eh, dijela 20. stoljeća koji su itekako bili prisutni na ovom kontinentu. Europski građani, naročito najmlađi, ne žele prestati s ovom slobodom kretanja. To je značajan uspjeh i oni zahvaljujući tome na jedan prirodan način koji ranije nije poznat su omogućili obogaćivanje ljudskih iskustava i istovremeno su e, prihvatili različite nacionalne specifičnosti kao jednostavno i načice jedne te iste e, načina razmišljanja. I proces stvaranja europskog naroda bio je onaj kojem je i pravni aspekt puno pridonio. To je bilo e, proces zrenja pravne kulture koja je posljednjih godina imala presudnu ulogu i favorizirala je stvaranje europskog demosa. Ono što je bilo presudno su bili e, uloga Europskog suda za ljudska prava kao i suda Europske unije kao i povezanost u tom radu sa nacionalnim ustavnim sudovima. Stvorio se europski pravni prostor u kojem se građani mogu prepoznati i gdje mogu naći zaštitu. Putem rafiniranog i e, dovršenog sustava e, mogućnosti ostvarivanja ljudskih prava na puno razina i koje sve to sa različitim pravnim ustavnim tradicijama. A sada je to nešto što je neizbrisivo upisano u e, povijesne u baštinu, pravnu baštinu Europske unije. To se treba zaštititi upravo radi vrlina koje postoje i koje postoje u e, kolektivnoj svijesti europskih građana koji su svi svjesni da dijele zajedničku sudbinu, da su oni eh, dio jednog naroda u smislu zajednice naroda i da su dio bogatog civilizacijskog postupka. Bez obzira na sve to, još uvijek nismo u potpunosti uspjeli postati pravi narod. Nismo imali hrabrosti da stvorimo uključiv modem koji onkraj bilo kakve retorike može pospješiti stvaranje europskog demosa. Naročito od 1989. godine uz e, neke iznimke nedostajala je prava politička vizija Europske unije jedna perspektiva dugog razdoblja usmjerena ka budućnosti bez e, kojeg nema projekata, bez kojih e, svaki san izblijedi. Nedostao je taj jedan proročanski zamah e, koji je postojao neposredno nakon drugog svjetskog rata. I nedostatak takve vizije u posljednjih 30 godina europsko upravljanje, upravljanje Europom svelo se na čistu ekonomsku dimenziju i ona je zapravo e, krenula ka liberalizmu. Privatiziralo se puno usluga i e, ključnih dobara. Zadila se tako u mnoge vitalne gospodarske sektori. Smanjio se socijalna potpora i e, mnoge socijalne politike koje su samo napravili više podjela i razlika po pitanju siromaštva i bogatstva. Upravljanje Europom podržavalo je politike mjera štednje i e, tražilo se da se državni dug stavi u okvire vrlo jasnih parametara i isto tako da se pažljivo postupa sa zajedničkom valutom. Inzistiralo se na potrošnji, a to je često imalo vrlo katastrofalne socijalne posljedice. A sama gospodarska kriza pretvorila se u rješavanje sa dramatičnim procedurama i malo pomalo Europa je izgubila kontakt sa svojim narodom i sve više se produbljivao jaz i distanca koja nije samo geografska između središta i periferije kontinenta. U e, politici Europa je e, posustala pred nekim svojim dimenzijama i postala je u očima građana udaljena i tipa olhigarhije. I jednostavno Europa je postala što je politolog e, Glonka ustanovio ceremonijalni parametar za pokrivanje vrlo složenih globalnih operacija koji su u velikoj mjeri nerazumljivi ako nisu tajni. Europski narod koji u raznim inačicama se sada suprotstavlja e, elitama je nešto što nas poziva na našu savjest i podsjeća nas da politika koju je koja se pokorila ekonomiji da zapravo je e, neuspješna u svom zadatku. Nalazimo se na prekrednici povijesti Ujedinjene Europe. Imamo e, mnoge temeljne stvari koje moramo odlučiti za našu budućnost. Europski e, narod koji je ovdje na sceni povijesti hitno traži da ga se sasluša traži da brzo dođe do promjene metode i perspektiva. Smatram da treba nešto napraviti kako bi se nadokladnilo izgubljeno vrijeme, kako bi se uspostavio bolji odnos između onih koji upravljaju i onih kojima se upravlja, kako bi se spriječila indiferentnost jer E, bi moglo doći do implozije svijeta koji smo nekada znali. Ne smijemo se bojati sukoba. Moramo pokazati da smo sposobni e, da ga riješimo. Ne smijemo ići za sterilnim konzervatizmom koji je tu kako bi se štitila e, tvrđava pod opsatom. Ne, moramo u različitim manifestacijama demokracije e, pokušati osloboditi tu e, inovativnu dimenziju. I e, moramo jednostavno se riješiti onih modela koji više nisu adekvatni za nove izazove. Jer građani koji su siromašeni, koji žive nestabilno i često u samoći, oni bi e, morali e, pokazati e, na i što se pokazuje sada u različitim europskim zemljama, da situacija ide u različitim pravcima na način na koji se oni manifestiraju i to na načine koje do sada nismo poznavali. Postoje novine u povijesti integracija posljednjih 30 godina i moramo zaista situaciju promijeniti i u određenim aspektima vratiti se na ono što je nekada bilo u temelju europskog sna. Hoće li Europa moći predvoditi, a ne samo djelovati kao stabilizator u interesu svojih građana? Geopolitika e, se vrlo brzo u današnje vrijeme mijenja. Nove strateške ravnoteža je tu i mnoge značajne sile koje ne uspijevaju e, stvoriti pravo središte e, međunarodnih utjecaja, stalno ipak njihov utjecaj raste. U tom kontekstu niti jedna država članica ne može sama igrati značajnu ulogu. E, nadam se da će ujedinjeni europski glas e, e, postati jedan u vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda jer Evropska unija mora na koordinirani način govoriti jednim glasom kako bi se obratila svijetu. Snažna Evropska unija koja će biti ambiciozna i e, usklađena e, moći će tako komunicirati e, sa Sjedinjenim državama. Baš sam to rekao kada sam se prvi put obratio talijanskom parlamentu i mi imamo potrebu da se nastave nasi strateški odnosi sa SAD-om. Ono što nas ujedinjuje su vrijednosti i načela i moramo to staviti u prvi plan pred e, razlikama i nerazumijevanjima. Istovremeno, snažna Europa potrebna je kako bismo vodili dijalog s najvećim dionicima u svijetu. Rusija i Kina su dio svih rješenja velikih međunarodnih kriza, počev od onih koji su na europskim granicama ne mogu ne naglasiti koliko bi problematično bilo da Europa prestane dijalog sa Kinom i s Rusijom ili pak da prema njima vodi izolacionističke politike. Ne, mi moramo promicati angažman tih zemalja na svim planovima. Svi mi zahtijevamo sve to od Europe, ali kako postupiti? kroz integracije europske obrane e, moramo e, raditi putem e, strukturirane i stalne suradnje na tom planu. Jer zajednička obrana ne da nije protivna članstvu u NATO savezu, već je ona komplementarna, jedan konkretan način pokazuje da Europska unija može napredovati i da može na taj način dati i više sigurnosti svojim građanima. Ne smijemo pritom zaboraviti da ako Europska unija želi biti globalni dionik, da onda mora imati tjesne veze s Ujedinjenom kraljevinom i nakon Brexita. Međutim, glavna pretpostavka da zajamčimo čvrstu Europu u svijetu je da se prije svega osigura solidarnost i kohezija i to putem zajedničke odgovornosti država članica. Migracija i e, ekonomsko upravljanje je zaista su dva ključna elementa kako bi se ponovno povratilo povjerenje u Europu. To se ne smije odlagati i ta načela ne smiju biti e, nešto oko čega će se sporiti države članice. Radi se o velikim temama koje trebaju biti dio stalne rasprave u Europi. Jer i u ovom času, čak ovih dana, čak i e, za e, bilateralne odnose, često neki sporovi pokazuju nemogućnost da se riješe mnoge stvari. A upravo ta nemogućnost, a ne ti sporovi, prepreka su u našem europskom projektu. Evropa se kasno počela baviti pitanjima migracija. Zahvaljujući ali e, ta je tema se našla u središtu europskih e, tema. Europska unija ne može se baviti e, migracijskim tokovima kao e, netko e, ko djeluje samo u hitnim situacijama. Ne treba jedan stalan i učinkovit pristup. I moram zatražiti od ovog parlamenta, apeliram na vas i svaki puta kad sam se našao na nekom sastanku na vrhu, formalnom ili neformalnom, uvijek sam rekao isto. Treba se u potpunosti primijeniti zaključke Europskog vijeća sa sastanka na vrhu od 28. lipnja prošle godine. Jer ako se pitanje migracija ne riješi, dovodi se u pitanje Ujedinjena Europa. Europska strategija mora s ispravnim prioritetima i višeslojnim pristupom rješavati pitanja primarnih tokova, jer u protivnom nikada sekundarni tokovi neće biti pod nadzorom. Onaj tko dođe u jednu zemlju, na obale jedne zemlje, dolazi u Europu. Aldo Moro je rekao da nitko ne bi smio birati hoće li biti u Europi ili na sredozemlju, jer je cijela Europa na sredozemlju. To načelo je ono na koje se stalno moramo podsjetiti. Jer je to trenutak kada je u pitanju sigurnost same Europe i potpora političkom procesu u Libiji, situaciji u Africi i isto tako rješenje na e, šahovskoj ploči na e, Bliskom i Srednjem istoku. Što se tiče e, budućnosti Europe, što mogu reći kada sam bio u Alžiru prošle godine i u 12. E, studenog na konferenciji u Palermu smo o tome govorili. Uskoro ću biti i u Maroku. Radi se naime o rješenjem dio strategije koju ima Italija koja želi dati na dinamičan način svoj obol e, rješavanju situacije na velikim kriznim područjima. To je u interesu ne samo naše zemlje, već cijele Europe. Europa koja gleda s onu stranu sredozemlja mora financijski sudjerovati i surađivati sa Afrikom i za Afriku. I e, u protivnom će se možda samo malo trenutno smanjiti e, legalna migracija, ali e, će biti puno problema i problema sa E, povratkom e, ti ljudi. Europa mora e, zajednički donositi odluke. Talijanska vlada se angažirala u Africi. Mi imamo taj pristup i osobno slijedim taj put i u njega sam jako uvjeren. Iz tog razloga sam bio i na rogu Afrike. To je područje Afrike gdje sad dolazi do proljeća. Ići ću E, bio sam također u Čadu sredinom siječnja. Evropa, ako želi svoje vrijednosti mora na novi način pristupiti Africi. Moramo slijediti novi model suradnje i imati partnerstvo među jednakopravnim stranama i e, mora preuzeti odgovornosti svih strana. Ne možemo ostati ravnodušni pred činjenicom da je najveći dio stanovnika Afrike, muškaraca, žene i djeca. Oni žive u nehumanim uvjetima siromaštva, bez obzira na to da imaju jako puno sirovina u svojim teritorijima. Ne možemo ostati ravnodušni pred činjenicom da velik dio bogatstava koji se stvara u afričkom gospodarstvu zapravo nestaje na nekim offshore kompanijama u poreznim e, oazama ili pak ide u džepove stranih ulagača. Jako mi je drago da je suradnja s Afrikom nešto što je uvidjela da to treba činiti i Europska komisija. U tom smislu zahvaljujem Jean-Claude Junckeru koji postupa tako jer je to toliko značajno za našu zajedničku budućnost. Uviđenjem tog prioriteta moramo također sve to popraviti odgovarajući financijskim sredstvima i novim modalitetima intervencije. Europa mora napraviti popis najboljih praksi kako bi uspjela ostvariti suradnju koja će zaista biti paritetna i održiva. Ovladati migracijama to je strukturni fenomen za Europu sutrašnjice, zahtjeva također i sredstva u okviru e, novog višegodišnjeg financijskog okvira 2020-2027. godine. Europa mora imati stabilne financije kako bi mogla regulirati migracijske tokove i tranzit. I bilo bi važno e, da sva ta područja na sredozemlju e, dobiju odgovarajuća sredstva. Europska unija je posvetila 6 milijardi eura sa sporazum sa Turskom, a Trust fond za Afriku traži financiranja i nedostaje barem 500 milijuna eura s obzirom na preuzete obveze. Isto tako je kompleksno unutarnje rješavanje migracijskih tokova i treba zaštititi vanjske morske granice Europske unije. E, potrebno je izvojiti sredstva e, za ljude koji će raditi o ojačanu Frontexu i za osoblje u zemljama u koje najprije dolaze migranti u Europsku uniju. Jer tu je potrebno zajedničko uložiti napredke napore. Baš kao što je rečeno na sastanku na vrhu vijeća u lipnju, potrebna je podjela tereta. A isto tako e, pokazalo se na sastanku u studenom 2017. godine da ovakva situacija nije moguća, a većina država članica morala bi biti automatske i obvezne solidarnosti ali zaključci sastanka na vrhu vijeća od 28. lipnja koje e, stoje također u članku 80. temeljnog ugovora o funkcionerske unije, to je nešto što ne možemo zanemariti. Jer kada smo pred mnogim ljudskim životima, ljude koji su prodavali, krijumčarili, živote koji su slomili, e, moramo nešto poduzeti i one koji se tako ponašaju prema tim ljudima, oni predstavljaju prijetnju i sramotu i zato moramo uspostaviti sustav autentične e, solidarnosti jer ćemo tako spasiti ljudske živote i osigurati bolju vlastitu sigurnost. I e, treba ovakav pristup imati još za jedan izazov koji je također vrlo prioritetan u Europi. To je ekonomska i monetarna unija. Jer e, globalne konvergencije dovode u pitanju mnoge aspekte u Europi što je i ustanovila Europska komisija vezano za BDP europskih država. E, kako Italija, tako i druge zemlje juge Europe e, kaže da treba što prije podijeliti rizike, a konvergencija ne smije zanemariti gospodarski rast u ime e, rigoroznosti. A što se tiče proračuna 2019. godine koje je se obratilo talijanskoj vladi taj proračun je održiv sa socijalne strane. Jer e, sada e, i ne smijemo tražiti e, da se to cijeli proračun bude Sizifov posao. Mi smo sa našim zakonom o proračunu učinili nešto kako bismo omogućili bolji život našim građanima. Istovremeno, tražimo javna ulaganje i to putem reformi kojim ćemo pojednostaviti cjelokupne pravne okvire i želimo taj način dati dinamizam ekonomiji koja će biti dobra za cijeli naš kontinent. Treba e, uzeti u obzir zahtjeve za proračune koji će omogućiti stabilnost i rast a Junckerov plan predstavlja konkretan znak toga da je Europa shvatila da je važno da, se, e, da postoji javna intervencija za ulaganja. Ali što znači premostiti mjere štednje? Ne samo imati financijsku ravnotežu, to znači raditi i na socijalnoj stabilnosti i na održivom rastu. To su također vrijednosti. I jako mi je drago da je Jean-Claude Juncker nedavno e, se e, je rekao, e, kad je govorio o Grčkoj, da možda nisu trebale te mjere štednje. Možda će se netko za nekoliko godina ispričati e, kako Europa nije dobro upravljala migracijama ili kako nije bila dovoljno socijalna. Jer e, moramo se usmjeriti na Europu sutrašnjice. Europa mora uložiti više za mlade, za obrazovanje, za inovacije. Europa ne smije smanjiti poticaje za javna ulaganja u te ciljeve. I ne smije e, gledati samo na deficite i stabilnost. Ona mora gledati na to kao ulaganje za budućnost našeg kontinenta. S druge strane, jedan održiv ekonomski rast je e, ono što stoji i u ugovoru iz Maastrichta kao i u ugovoru iz Lisambona. Ali još su jako daleko ti ciljevi od toga E, da zaista e, su u potpunosti zaživjeli. Europska komisija i e, Europska središnja banka su krenuli inicijative i tako je 21. siječnja Euroskupina odlučila u svjetlu samita od 21. prosinca 2018. godine i osnovala je EDIS, Europski sustav ulaganja, kao komplementaran za Europsku bankovnu uniju. Što se tiče bankovnih kriza, mnogo se napredovalo i nadamo se da će skupina na visokoj razini se time pozabaviti. A došlo je do koraka napred ipak sa izdvajanjem sredstava za ta instrument. To se treba riješiti prije nego li što dođe do nove financijske i bankovne krize, kako u Italiji, tako i u ostatku Europe. S ugovorom iz Maastrichta jamstvo vjerodostojnosti državnog duga i ako se sjećate e, bilo dano ka konvergenciji od 60% duga pojedinih država, odnosno BDP-a pojedinih država i e, trebalo se raditi na nacionalnim reformama. Usprkos tome što je komisija to e, nadzirala, ipak situacija je e, imala probleme, primjerice u Italiji. Nakon financijske krize 2008. godine ite, došlo je i do velike recesije u svijetu. Kako bi se na učinkovitiji način nosilo s takvim problemima, mora se stvoriti instrumente zajedničkog financiranja na europskoj razini koji će omogućiti da zajedno sa izazovima koje imamo pred nama da uspiju raditi na odgovornosti i solidarnosti. Nedovoljna solidarnost unutar Europske unije objašnjava i zašto se Europa tako zamorila i zašto nije pravitnija i zašto nije više socijalna Europa. Novo europsko zakonodavstvo mora hitnim prioritetom se boriti protiv nezaposlenosti i mora dati potporu gospodarskom rastu. U e, Europi dati poticaj tome e, čak i sa vrlo hrabrim postupcima, a to je borba protiv nezaposlenosti. To je nešto što omogućuje borbu protiv nacionalizma, a ne samo e, borbu protiv nezaposlenosti. U nekim europskim područjima nema, ima puno nezaposlenih, dok kod drugih to nema i tako nešto izaziva nacionalizam. A nešto tako može se riješiti samo nacionalnim politikama gdje one e, područja e, koja su povlaštena smatraju da ako pomažu onim drugima e, da je e, oni gube, a one druge područja siromašnija neće moći sama ostvariti napredak. Trebamo imati pravičnu Europu i to moramo uključiti u sljedeći višegodišnji financijski okvir. Dakle, ne smijemo izgubiti taj prioritet, naročito kada gledamo s kojim se egzistencijalnim izazovima mora suočiti Europa. Treba dakle ravnoteža s novim prioritetima, migracije, rasto, ulaganje, sigurnosti i tradicionalnih politika, kohezijska politika i zajednička poljoprivredna politika moraju dobiti potpunu podršku jer su zaista u sredini, u središtu socijalnih aspekata e, života na našem kontinentu. Mnogi su također i drugi izazovi na koje moramo odgovoriti moramo se angažirati za europsku trgovinu koja će biti ravnopravnija. Moramo pomoći europskim potrošačima, moramo pouzeti svaku korisnu inicijativu kako bismo sudjelovali u e, svjetskim naporima za borbu protiv klimatskih promjena. Mi moramo predvoditi u zaštiti starih i novih prava. Moramo štititi i u digitalnom dobu iako ta prava koštaju, ovdje mislim naročito na ključnu ulogu koju Europa može imati kao security provider, naročito kada gledamo na nove hibridne prijetnje i kiber prijetnje. Uvaženi predsjedniče, uvaženi zastupnici, ono što e, je ovdje važno je ono s čime sam započeo moj govor. A to je smisao kakvu Europu želimo, kako e, možemo zajamčiti europskom građaninu koji mu je da mu se osigura ono što mu je do sada dala Europa 60 godina mira i prosperiteta. Moj odgovor je i dalje isti. Europa mora biti bliska svojim narodima. Europska unija u 21. stoljeću mora nastaviti svoj projekt za narode i od naroda. Drago mi je da danas mogu to potvrditi u Europskom parlamentu koji će imati ojačane ovlasti, a naročito mogućnost pokretanja istraga i zakonodavnih inicijativa. To je jedina ustanova koja je legitimno demokratski izabrana. Pred parlamentom treba e, znati da on ima također i ulogu onoga pred kojim se polaže demokratska odgovornost, dakle koji ima demokratsku kontrolu. Parlament treba natirati promjene u Europi. Nakon desetljeća sa mnogim povijesnim e, promjenama kojim se se promijenile geopolitičke situacije našeg kontinenta. Istovremeno ojačati institucije izravne demokracije predstavlja jako značajnu revoluciju kako bi se povratila vjerodostojnost institucija i povjerenje građana u institucije. Dakle, treba e, se boriti protiv nepovjerenja koji sada postoji kod građana. Treba dakle prioritetno e, dati ono što traže, tu promjenu koju traže talijanski građani, jer politika im već dugo to nije uspjela dati, baš kao ni na evropskoj razini. Jer, e, kao što sam rekao na početku, e, treba adekvatno zastupati ljude i treba ih razumjeti. Treba provosti ta e, načela. Ako treba objašnjavati zašto, dovoljno je prisjetiti se Brexita. Pred ovim izazovima Europska unija pokazala je da može na jedinstveni solidaran način reagirati i već 60 godina postoji, a da nije se pokazala kao netko ko se pokazuje kao onaj koji želi kazniti onoga tko ne želi više biti njezin dio. Na prvo mjesto treba uvijek staviti jamčenje prava građana i zaštitu e, socijalne potke i treba spriječiti negativne posljedice Brexita. Uvaženi predsjedniče, uvaženi zastupnici, moramo hrabro i rigorozno se angažirati i promijeniti ono što nije funkcioniralo, čak i po pitanju europskih ugovora. E, moramo raditi mm, e, na spajanju, a ne na one koji žele dezintegrirati Europsku uniju. Jer e, mnogi europski narodi, uključujući i u mojoj zemlji, E, su izgubili povjerenje u Europu. Ako želimo da Europa bude naša zajednička budućnost, moramo s riječi preći na dijela. Moramo raditi za budućnost nove Europe, Europe naroda koji će biti solidarnija, e, pravednija i u konačnici demokratskija. Jedina u kojoj su zaslužili živjeti europski građani danas i u budućnosti. Hvala. Hvala lijepa predsjedniče e, vlade, predsjedniče vijeća Republike Italije. Prije nego li što dam e, riječ potpredsjedniku Katajnenu, naglasio bih koliko je za nas važno da države članice se angažiraju na tome i da žele jačanje uloge Europskog parlamenta. Što ste vi sada rekli, a što se tiče mm, migracija, tražimo da na sljedećim sastancima vijeća se i vi angažirate kako bi se prijedlozi Europskog parlamenta prihvatili, e, možda i uz neki kompromis o reformi Dublina. Mislim da ovdje govorim u ime cijele vijećnice. A sada dajem riječ potpredsjedniku komisije Jirkiju Katajnenu. Predsjedniče Tajani, predsjedniče Vijeća Konte, poštovani zastupnici, Italija ima vrlo važno mjesto u srcu naše unije. Europi je dala toliko i bila je ondje od samog početka, oblikujući našu uniju u svakom pojedinom koraku. Spinelli i Rossi, zatvoreni na otoku Atene, su postavili san slobodno, slobodno i ujedinjenoj Europi. Pozvali su nacije Europe, tadašnje neprijatelje, da se okupe i da se pobrinu da pogreške prošlosti se više nikada ne ponove. Nakon rata Kasperi je postao jedan od velikih pionira Europske unije, a 57. godine na Kapitalini je potpisan rimski sporazum i naša unija zapravo sa šest država članica formirana. 60 godina kasnije, 2017. ponovno na istim stepenicama u Rimu vođe država članica stali su jedni uz druge kako bi obnovili zavjete za našu uniju. Ovog puta bilo ih je već 27 iz cijelog kontinenta. To je bio pokazatelj koliko smo daleko dospjeli. Ovo govorim jer posebna povijest Italije jedan je od mnogih razloga iz kojeg ima tako jedinstveno i važno mjesto u našoj Uniji. No također to govorim zbog toga što se pokazuje da se Europa kreće, napreduje i da je najbolja kada Italiju i Italijane ima u svojoj srži. Ova povijest nam mora poslužiti kao vodič i podsjetnik za budućnost. Za izgradnju uspješne budućnosti Europa treba snažnu Italiju u svom središtu, jednako kao što Snažna Italija treba i snažnu Europu. Moramo zajednički graditi našu budućnost u jedinstvu i solidarnosti, uvijek radeći za, a ne protiv jedni drugih. Razgovarajući jedni s drugima, a ne o jedni drugima. A kada govorimo o izgradnji stvarne unije, solidarnosti Italije je najbolje mjesto za početi ondje je započet rad na europskoj solidarnosti i pomogla je Europa Italija oporaviti se od strašnih potresa. 230 mladih je tu bilo u Umbriji, a ukupno je zaprinjeno 1,2 milijarde eura pod Europskim fondom za solidarnost koji su upućeni u Italiji. Svi smo vidjeli te mlade volontere koji su pomagali obnoviti prekrasnu staru crkvu Norse. I to je solidarnost koja zapravo danas izgrađuje našu Europsku uniju i to mora biti osnovica naše daljnje zajedničke budućnosti. Sama Italija je pokazala taj isti duh nebrejeno puta tijekom godina. Predsjednik Juncker je mnogo puta rekao Italija je jedna od onih koja je spasila čast Europe na sredozemlju u, na vrhuncu migracijske krize. Istina je da su neki drugi bili prespori u podržavanju talijanskog stanovništva, ali isto tako istina je da je Europa pružila podršku Italiji na svaki mogući način. Od samog početka migracijske krize do kraja 2018. komisija je gotovo 950 milijuna eura stavila na raspolaganje za upravljanje migracijama u Italiji. To uključuje 225 milijuna eura hitne pomoći koja je uputila Italiji za poboljšanje lokacija za prihvat ljudi i pružanje podršku svima na terenu. Europa je bila tu za Italiju i ne smijemo zaboraviti niti operaciju Sofiju ili ulogu Europske granične i obalne straže koja spašavaju živote na moru kao jedan zajednički napor, a tu ponovno trebamo Italiju. Premijeru, također je važno da Europa treba nadići svoje razlike, pronaći održiva, odgovorna rješenja. Više se ne možemo samo slanjati na ad hoc rješenja daleko smo napredovali od vrhunca krize. Broj dolazaka je pao za 97% na istoku med sredozemlja, a 10% na središnjem sredozemlju. 700 tisuća života je spašeno na moru, no sada trebamo dovršiti taj posao dovršavajući nužnu reformu sustava azila. Komisija je dala tu sve od sebe i vrijeme da nastavimo raditi na tome. Trebamo puni angažman Italije ukoliko želimo u tome uspjeti. Poštovani zastupnici, premijeru Europa se zalaže za mir, prosperitet i svi smo odgovorni za obranu njenih vrijednosti zajednički. To znači da odlučujemo o tome što želimo da Europa postigne i to znači da odlučujemo u što ulagati i kako stvoriti najveći utjecaj na živote Italijana i drugih Europljena. Zbog toga je komisija u prošlom svibnju ponudila jednu, jedan putokaz za našu budućnost, jedan proračun koji je učinkovitiji i više usredotočen na pitanja koja su najvažnija našem stanovništvu. Primjerice, komisija je predložila gotovo trostruko povećanje financiranja za migraciju i sigurnost. Dakle, gotovo 33 milijardi eura ukupno. Dakle, fleksibilniji i učinkovitiji europski proračun za vanjske aktivnosti također će pomoći izgraditi partnerstva s našim zemljama u susjedstvu i dalje. To će biti osobito važno i za Italiju kao zemlju koja je na sebe preuzela toliko odgovornosti ulagat ćemo u to da naša gospodarstva postanu konkurentnije, inovativnija, produktivnija, a za Italiju će biti ključno povećanje od 50% financiranja za istraživanje i inovacije i 9 milijardi eura programa Digitalne Europe koje će podržati italijansku digitalnu transformaciju. Ulaganje u našu budućnost također uključuje i ulaganje u ljudski kapital kroz obrazovanje, kroz osposobljavanje. Zbog toga je komisija predložila udvostručenje proračuna od 30 milijardi eura za Erasmus Plus program, glavni program za mobilnost u učenju. Također želimo povećati potporu svim sektorima, uključujući visoko obrazovanje kao i strukovno obrazovanje i osposobljavanje. 2017. preko 65 tisuća Italijana sudjelovalo je u Erasmus programima u nadolazećem višegodišnjem financijskom okviru i našem proračunu nastavit ćemo raditi na planu ulaganja u Europu, takozvanom Junckerovom planom, a Italija je jedan od najvećih korisnika tog plana e, s gotovo 58 milijardi sredstava koje će biti usmjerene u talijansko gospodarstvo i preko 215 tisuća malih i srednjih poduzetnika koji će dobiti podršku. Junckerov plan značajno je povećao privatna ulaganja, ali i javna u Italiji. Radi se o pozitivnom pokazatelju jer ne želimo previše opteretiti porezne obveznike ako su privatna sredstva raspoloživa. Ta ulaganja doista stvaraju razliku na terenu diljem Italije. 70 milijuna eura se koristi za za lokalnu bolnicu u Trevizu, 200 mhm. milijuna za vodnu mrežu Bukliusa kako bi se omogućila čista pitka voda za preko 4 milijuna stanovnika. A 500 milijuna eura se koristi za visoko za internet visoke brzine kako bi talijanska domaćinstva imala pristup širokopojasnom internetu. Novi program za sljedeće razdoblje ima potencijal ulaganje ukupno 650 milijardi eura investicija. To sve može i hoće učiniti razliku na terenu u Italiji i u ostatku Europe. To osobito vrijedi u trenutku kada je situacija teška za naša europska gospodarstva, kako zbog globalne nesigurnosti, tako i zbog nekih nacionalnih izazova izbora. Za ekonomski rast potrebno je pouzdanje i u domaćinstvima i kod ulagača, jer povjerenje poput kisika. Primijetite ga samo kada vam ponestane. Nesigurnost je jedan otrov koji ozbiljno šteti rastu i stvaranju radnih mjesta. Rad Italije bio je slabiji, već godinama je bio slabiji od prosjeka eurozone, što je jedan strukturni problem. Slabi rast znači manje radnih mjesta za Italijane. Istodobno, a to neprestano ponavljam, Italija je jedna od najkreativnijih gospodarstava u svijetu. Budućnost vaše zemlje u vašim rukama. Učinite ono što je potrebno kako biste upotrijebili taj, tu kreativnost i ponudili budućnost Italijanima. Poštovani zastupnici, premijeru, prije dvije godine smo izložili bijelu knjigu o budućnosti Europe koja je započela cijelu raspravu koju danas imamo o tome što želimo da naša Unija u nadolazećim godinama ostvari. Pet scenarija su pokazali različite moguće putove, ali što god odabrali postoje neke stvari koje su konstantne, a jedna od tih je to da Italija ima središnju ulogu u izgradnji naše unije. Europa treba snažnu Italiju, a Italija treba snažnu Europu. Nije slučajnost niti iznenađenje da su prvi reci bijele knjige bile upravo o manifestu Spinelija i Rosije. Kada sada gledamo prema budućnosti, trebali bismo se nadahnuti onima koji su prije nas započeli s gradnjom snažnije, ujedinije Europe za nadolazeće naraštaje. Upravo kao što su oni to učinili za nas. Hvala. Prelazimo sada e, na predstavnike klubova zastupnika. Najprije Manfred Weber, predsjednik Europske pučke stranke. Premijeru, dobrodošli u Europski parlament. Vaš je korak započeo iz perspektive stanovnika. Ja sam iz Donje e, Bavarske, sam gdje se sastajem sa poljoprivrednicima, vidim na misu. Svi imamo svoje susjedstvo, susjede s kojima razgovaramo svaki dan i kada s njima razgovaram, uviđam iste probleme. Probleme mladih, socijalnog poštenja u Europskoj uniji i kako bih im dao odgovor na to. Mislim da moramo biti malo konkretni u onome što smo od vas danas čuli, jer odgovor na ekonomske probleme činjenica je da je Italija, zemlja sa najnižom stopom rasta u Europskoj uniji danas, kao što je Jerki Katajnen to spomenuo, a to nije problem samo za Italiju, ili Grčku već za cijelu Europsku uniju. Jer ovdje govorimo o zemljama G7, dakle pokretačima našeg gospodarstva u Europi. Što učiniti? U EPP-u vjerujemo da su nam potrebna ulaganja u današnjoj Europi, a u Italiji imamo vladu koja se ne može složiti čak niti o izgradnji već odobrenog projekta između Francuske i Italije. U EPP-u vjerujemo i u stabilnu valutu, što je temelj snažnog gospodarstva za izgradnju povjerenja. Vaša vlada već par tjedana na početku je raspravljala o tome da li se trebali ostati članicom eurozone ili ne. Mi vjerujemo da samo spremnošću za, na reforme možemo osvojiti ekonomsku budućnost a programske zemlje Irska, Poljska, Cipar, Grčka i Španjolska pokazale su da ukoliko postoji volja, spremnost na reforme, možete u budućnosti profitirati i stvoriti radna mjesta za mlade. Oni su radili taj posao u pravosudnom, poreznom sistemu i drugima. Čak i u mojoj zemlji Njemačkoj radilo se o Šrederovim reformama Agenda 2010. koje su stvorile jedno polazište za ekonomsku snagu današnje Njemačke. Reforma, spremnost na reformu je potrebna za budućnost, a vaša vlada trenutačno nije predvodeća ni toliko orijentirana na reforme. Konačno vjerujemo da je stabilan proračun ključan za snažno gospodarstvo. A niti to ne možemo danas vidjeti u Italiji. Vidimo sve veću zaduženost. U sažetku, rekao bih, i ulaganja Europske unije u Italiju problematično je vidjeti da uz to i dalje postoji toliko slab rast u Italiji. I u krajnjoj liniji to je odgovornost Europe, to nije odgovornost drugih, to je odgovornost talijanske vlade. U potpunosti poštujemo činjenicu da ste vi i vaša vlada demokratski zabrani, imate mandat talijanskih građana, no vjerojatno je lakše kao antielitni pokret osvojiti izbore, pobijediti na izborima, nego kasnije kao antielitistički pokret ostati na vlasti. Neki od vas su vremenu možda postali nove elite u Italiji. Istaknuo bih još drugu stvar koja se tiče migracije. Želim doista kao u ime EPP-a iskazati punu solidarnost jer smatramo da Italija to zaslužuje, u potpunosti razumijemo to što su Talijani ljuti na činjenicu da godinama nije postala solidarnost, da je Italija bila sama i zbog toga se mi držimo tog načela obvezujuće solidarnosti Europske unije, ali i problematično nam je vidjeti da članica vijeća je tu i govori nam da njihove vlastite institucije ne daju rezultata na tu temu. Mi smo dali rezultate, sada je na vijeću da učini svoje. I što da se vanjskih pitanja tiče, vanjskih poslova, zahvaljujem što se držite našeg europskog pristupa u reakciji prema Rusiji. Kao talijanska vlada bili ste spremni dati svoj doprinos, svoj pristanak na sankcije. Dobro je dakle to da Imamo tu zajednički interes da vidimo da Rusija pokušava slabiti Europsku uniju, no s druge strane u proteklim danima se vodila rasprava o Venezueli. Za nas u EPP-u je jasno da ondje postoji socijalni diktator Maduro i nepušteni, nedemokratski izbori koji su podržani od vojne strane i čak se e, onemogućava transport lijekova koji su hitno potrebni u zemlji. S druge strane imamo slobodno izabrani parlament koji traži novi početak za zemlju koji jednostavno traži pravo da se održe rani izbori, predsjednički izbori u zemlji. Zbog toga je Guerrero u pravu kada danas kaže u svom pismu koje pute talijanskim građanima zbog čega vaša vlada ne pruža meni podršku, zbog čega talijanska vlada ne podržava demokratske snage u Venezueli. Mislim da biste na to trebali dati odgovor ukoliko vjerujete u zajednički europski pristup. Nekoliko, dakle, misli s moje stvari zahvaljujem na općenitoj spremnosti da se iskažu javne javna posvećenost europskom načinu života. Također rekli ste nedavno na europskoj razini da Italija postaje sve glasnija, da je sve prisutnija u javnoj raspravi. Nitko nema problem sa takvim jasnim glasom. Naš je problem sa europskim procesom donošenja odluka i toga da li je glasnoće isto što je egoizam. Nama je u Europi potrebna spremnost na kompromis, jer kada bi svi bili glasni, na kraju bismo samo rezultat imali buku. Govorili ste također o premošćivanju i jaza između stanovništva i procesa donošenja odluka u Europskoj uniji. Vi ste tu u Europskom parlamentu, Forca, Cinque Stelle, Lega, sve snage iz cijele Europe i ovo je politički pezaž Europe. Mi svi predstavljamo svoje građane, svi smo im bliski nema tu elita, mi smo predstavnici svojih građana i zbog toga je ovo pravo mjesto za donošenje odluka o budućnosti Europe. Hvala. A sada u ime e, Progressive Alliance socijalista i demokrasta riječ ima Udo Bulman. Premijeru, hvala vam što ste danas došli Europski parlament, ovo je dom europske demokracije, ovo je dom javnih rasprava i otvorenog, iskrenog jezika. Tako da bih započeo s time i podijelio neke svoje brige s vama. Duboko sam zabrinut kada vlada jedna od osnivačica Europske unije i jedna od sedam svjetskih industrijskih velesila talijansku naciju sve više i više gura u ekonomsku i političku izolaciju. I to u kontekstu vanjske situacije gdje s jedne strane ne možemo pouzdati se više na Washington, kao što smo to mogli u prošlosti, i pojavljuju se istodobno i nove prijetnje iz smjera Rusije. Vidimo da vaše gospodarstvo se kreće ka recesiji, i također da industrijska proizvodnja opada. U takvoj situaciji doista sam rastužen zbog nepotrebne eskalacije odnosa između Francuske i Italije. Što je to? Čemu to? A vi to sami dobro znate, u takvim sukobima nitko ne može profitirati, nitko ne može pobijediti. To je jednostavno jedna lose-lose situacija u kojoj svatko gubi. I vaša zemlja i Europa. Ljudi u ove obje zemlje mogli bi na kraju platiti vrlo visoku cijenu za to. Italija i Francuska su međusobno snažni partneri, 76 milijardi eura je godišnji promet između te dvije zemlje, stotine tisuća radnih mjesta o tome ovisi. Stotine tisuća radnih mjesta. Ne elita, već običnih ljudi na ulici. Talijansko stanovništvo jednostavno si ne može priuštiti izgubiti još radnih mjesta. Rast Italije ove godine 0,8%, to je najniža stopa rasta u cijeloj Europi. Možete pokušati to predstaviti govoreći da treba vratiti dostojanstvo radu i radniku i doista bih volio da se to dostojanstvo ponovo vratilo. 75 tisuća muškaraca i žena izgubilo je svoja radna mjesta, mnogi drugi su zarobljeni u nestabilnim, niskoplaćenim poslovima, nebrojni mladi prisiljeni su napustiti zemlju u potrazi za boljim životom. No, kao da to nije dovoljno, štednja štediša talijanskih je neoprezno stavljeno pitanja jednim sukobom s Europskom komisijom oko proračuna. Zbog čega je to bilo nužno? Da li se samo radi o jednom odnosu jednog čovjeka koji je to želio učiniti i cijena su deseci milijuna eura samo u proteklih nekoliko mjeseci. Zbog čega? Samo zbog toga da bi gospodin Salvini mogao biti tu u Briselu, prikazivati se. On izgleda žrtveni jarac za sve, ali nije rješenje ničega i to je dio talijanske stvarnosti. Dakle, kako bi se, kako bi odvrno, odvratio pažnju tog ekonomskog nereda, sada Salvini koristi i migraciju. Ja sam prije dva tjedna bio u Katani i tamo sam mogao vidjeti kako je 47 ljudi, osoba, nije smjelo 12 dana napustiti Sivočov brod, iako se radilo o žrtvama mučenja. I oni su postali loptom cinične politike, a to nije Italija koju mi poznajemo, dame i gospodo. Mi poznajemo drugačiju Italiju, mi poznajemo veliku europsku Italiju s Altjerom Spinelijem, Gasperijem, koji nikada, nikada ne bi vodili takvu politiku takvu kratkoročnu politiku. Ja jako dobro shvaćam i moj klub jako dobro shvaća zašto su ljudi u Italiji razočarani. E, prethodna vlada je puno toga postigla. Tisuće i tisuće ljudi su spašeni na moru, a Europa nije reagirala. Europa nije pokazala solidarnost. No tko ih je razočarao? Pa nisu ih razočarali proeuropska europska proeuropske vlade, oni koji su se zalagali za napredak Europe, nego oni koji nisu proveli reforme. To su Kačinski, prijatelji Salvinija, Orbani, oni koji blokiraju europsku politiku. To je stvarnost. To je potrebno reći. Dakle, proeuropejci su oni koji su spašavali ljude na moru jer to tako i treba biti. Postoji ta Europa još uvijek, postoji još ta Italija o kojoj govorim koja se bori. Ta Veličanstvena Italija, ta veličanstvena nacija Italija, Spinelija i Gasperija, ona još postoji i to vidim kada pogledam ribare u Italiji koji unatoč eh, rigoroznih zakona koji su znali što ih čeka, koji su dalje pružali pomoć ljudima na moru ili eh, kada pogledam eh, ribare koji pomažu obalnoj straži i koji su rekli mi se držimo svojeg etičkog kodeksa. I to vidim kada je riječ o hrabrim gradonačelnicima koji stavljaju na raspolaganje stanove i hranu, iako im je to vlada zabranila i to je ta Italija koja brani vrijednosti, koja brani dostojanstvo čovjeka. I toj Italiji ćemo pružiti ruku jer ju trebamo, no vaša vlada bi trebala prestati pokazivati svoje neljudsko lice jer to nema nikakve veze sa pravom Italijom. Konačno je stigao čas da se krenemo boriti protiv populizma i onih koji razaraju našu domovinu. Italija svakako može računati na našu solidarnost jer ona je dijelom Europe. Prije nego što dam riječ zastupniku Rafaelu Fitu koji će govoriti u ime europskih reformista i konzervativaca, podsjećam predsjednika klubova da ako oni prekorače vrijeme da će to biti manje za zastupnike iz njihovog kluba. Zastupnik Fito ima riječ. Hvala predsjedniče. Prije svega želio bih izraziti dobrodošlicu predsjedničnom talijanskog vijeća i mislim da je ovo vrlo korisna i važna mogućnost koja se možemo pozabaviti pitanjima budućnosti Europe i uloge kako je jedna država, što ste vi rekli, ali i svih drugih koji se javili, zemlje koja je toliko ključna za stvaranje Europe i za izgradnju njezine perspektive. Dakle, često u ovakvim raspravama vrlo su često rasprave općenite prirode i e, koji puta se daju vrlo duboke dijagnoze koje su i kako suprotne u odnosu na stvarnost kroz koju živimo. Ovo što ću ja sada riječi jest dio koje, kritika koje dijelim i što smo čuli ono što je predstavljala Europa u posljednjih nekoliko godina jer je došlo do ogromnih pogrešaka koje je Europa napravila posljednjih godina kako je ekonomskom planu tako i na planu migracija. Čuli smo o tome već na ovu temu. Međutim, mislim da ono što je vrlo važno jeste da e, damo neke elemente jasnoće. Pokušat ću dati u tom smislu i neke e, jasne primjere. Neke su od njih zaista primjer kontradikcija i tražimo odgovore na to. Kada govorimo o migracijama i jedno tema na koje je vaša vlada naročito na početku e, vašeg stupanja do dužnost je igrala ulogu koja nije bila tako negativna kao što se kaže, već je bila čak i korisna jer se pokušao e, naći rješenje jednom problemu. Trebalo je biti vrlo konkretni u ovom času. Talijanski ribari nisu na moru pokušavajući spasiti migrante, već prosvjeduju zbog europskih normi, e, između ostalog nekih normi koje se na njih odnosi. Zatvoram sada ovu digresiju. Međutim, želim reći sljedeće. Što se migracije tiče, tu se dijelimo isto mišljenje. Ali što se tiče globalnog kompakta, tu postoje neke stvari gdje je vaša vlada u potpunosti neizvjesna. Vi ste išli na sastanak Ujedinjenih naroda, rekli da se time slažete, onda nakon toga niste otišli u Marakeš i na kraju ste se suzdržali. Što se Venezuele kaže, govorili ste o važno da Europa govori jednim jezikom, ali podsjetimo se da je na sastanku ministara vanjskih poslova Europske unije radi jedinog glasa, drugačijeg glasa, to je bio na italijanski, Europa nije mogla jasno govoriti u tom smislu. Baš kao kad se radi o ekonomiji, ono što ste vi kao e, rekli kao analiza stoji, ali posljedice i zaključi koje toga izvlačite su apsolutno pogrešne. Ne postoje strukturna rješenja koje ste vi izabrali u nacionalnom razvoju. Ne, upravo je suprotno od onoga što ste rekli. Ja nisam od onih koji se zalažu za veći deficit u vrijeme kada postoje ekonomske poteškoće. Bitno je zašto se taj deficit produpi. E, strukturno treba organizirati e, javne e, rashode. Danas je značajan dan. Kao što smo već ranije rekli, mi smo sada ovdje i vi nam govorite o ulozi našeg e, zemlje u Europi. Vaš e, ministar za infrastrukturu je nam jednostavno govori e, kako treba blokirati stvari koje su donesene i velike greške. E, koju predstavlja ZPP. Dakle, pređimo s analize sa riječi na dijela. Međutim, e, dijela ne idu ovdje u pravom smjeru, niti za Italiju, niti za Europu. Hvala. A sada u ime e, kluba zastupnika ALDE, vi Ferhofta. Hvala predsjedniče. Pokušat ću govoriti italijanski. E, zato e, što je to još i moja zemlja. Ja sam predsjedniče Conte zaljubljen u Italiju i Italijane. Za mene Italija znači više od jedne zemlje. Za mene Italija predstavlja čitavu jednu civilizaciju. Italija je mjesto, je koljevka europske civilizacije. I stoljećima mnogi umjetnici, pisci, intelektualci iz cijele Europe su odlazili u Italiju, barem jednom u životu su otišli u Italiju kako bi otkrili Italiju. E, jer e, otkriti Italiju značilo je posjetiti Italiju. Gradove kao što su Firenze, Rime, Napulj, otići u Napulj i nakon toga umrijeti. Montaigne je otišao u Italiju, Goethe Iz tog razloga, gospodine Conte, me danas boli kada vidim kako je degenerirala politika u Italiji. Da, točno je da to nije počelo jučer, nije počelo prije godinu dana, ja mislim to je počelo prije 20 godina. A dojam koji se dobiva da je to divna zemlja koja je bila jedna od osnivača utemeljitelje europske obitelji je jednostavno došla na e, zadnje mjesto u Europi. I to je osjećaj koji mi imamo u Europi i ovdje u ovoj vijećnici. Sve to nije počelo s predsjednikom vijeća Konteom. Sve je počelo time što se loše upravljalo to zemljom pod Berlusconijem. I to je istina. Takvo loše upravljanje se pogoršalo pod vašim upravljanjem. To je problem. Pod Salvinijem, pod Dimajom, koji su pravi šefovi ove vlade. Gospodine te oni se ponekad ponašaju antievropski. Oni su ponekad otvoreno mm, mrsko ponašaju prema ostatku drugih država iz europske obitelji. Talijanska je vlada ona koja je spriječila Evropsku uniju da bude jedinstvena protiv predsjednika mm, Madura vi znate to dobro jer ste pod pritiskom Kremlja, pod pritiskom Putina. To je istina. I iz tog razloga moramo reći da je dosta s pravilom e, jednoglasnih donošenih odluka na vijeću. Jer E, nemamo većinu na vijeću za politike migracije. Gospodin Salvini se specijalizirao da blokira e, dolazak migranata u luke, ali on blokira također da se stvori prava Europska obalna straža, blokila reformu Dublina. I to upravo u ovom času. To je apsolutno absurdno u mojim očima jer Italija, italijanski građani su oni koji najviše plaćaju ceh zbog ovakvih manjkavosti europskih politika. I evo, još jedan treći primjer. Prošle godine e, vaša vlada bila odgovorna za stagnaciju, a bojim se da će biti odgovorna sutra za recesiju talijanskog gospodarstva. Jer vi nemate način e, da obnovite italijansko gospodarstvo. Vi jednostavno <clears throat> na način koji funkcionirate imate mogućnost da vas se ponovno izabere. I za kraju ovo što se nedavno napravio Di Majo, koji zapravo zlouporabi zlouporabi ovlasti koje mu daje njegova dužnost i on je sada dao potporu žutim prsucima, a njih sada podržavaju razbojnici koji jednostavno e, pale automobile, e, uništavaju autobusne stanice. Dimona se čak sreo sa Kristofom Šalansonom. Ja ga poznajem, predsjedniče vlade. On me je dva ili tri puta tražio da se vojnim udarom sruši izabrani predsjednik Francuske republike. Ha, vam To je neodgovorno ponašanje koje nije dostojno predsjednika e, vlade jedne države članice Europske unije. 23. studenog 2017. godine Dimao je napisao otvoreno pismo Emanuelu Macronu. I izrazio je vlastito divljenje i on je sugerirao da pokret pet zvijezda je zapravo talijanska inačica Anmarša. Pa to je smiješno tako ponašanje. I zato vas pitam, gospodine Konte, koliko će i dugo još biti lutka u, u rukama Salvinija i Dimaja. Pozivam vas na jedno. Nadahnite se čuvenim Talijanima, Spinelijem, Čampijem, Đorđom Napolitanijem, Marijom Dragijem. Da, da, Napolitano, da. To je veliki europejac, pun velikih ideja. On je bio i u ovoj vječnici. Ne zaboravite ni moju dobru prijateljicu Emo Boninu. To su Muškarci i ženi koji predstavljaju veličinu Italije i njezine velike uloge u europi To je razlika između gospodina Conte i svih tih drugih osoba. Voglio ricordare a sve zastupnike koji se javi za riječ da ovo nije talijanski parlament, ovo nije rasprava o Italiji, već o perspektivama Europske unije, da bismo govorili o prijedlozima koje daje Italija u tom smislu. Io vi sto ricordando mio partito Podsjećam vas da moja politička stranka ne podržava vladu Conte. Nisam ja onaj koji podržava tu vladu, ali želim jednostavno da ovo ne bude rasprava o situaciji u Italiji. Možete reći što god hoćete, a ja vas samo podsjećam čemu služi ova rasprava. Sada zastupnica e, e, Forenza u ime e, kluba zastupnika zelenih guve. Namjeravam u ime mog kluba GUNGL postaviti neka pitanja gospodinu Konteu. Kada, jer ovo što se događa u Europi je jako relevantno za budućnost Europe. Ja mislim da postoje dvije mogućnosti koje su ni obje štetne. Nastavljanje sa neoliberalnim politikama i sve veće reakcionarni, crni reakcionalni val koji se javlja u Italiji. To su dakle te dvije opcije, a treba naći treći prostor i alternativu Europe koja se temelji na samoopredjeljenju muškaraca i žena. Ljudi. I jednostavno trebamo se boriti protiv lanaca neoliberalizma. Naš klub se bori svaki dan eh, protiv eh, takve politike jer i protiv obećanja e, ove vlade. Najprije ste produbili deficit BDP-a, ali niste ništa napravili u redu po pitanju novog proračuna. I isto tako, e, talijanska politika nije se izjasnila ni o sporazumu CETA, ni o mnogim drugim aspektima. Vi govorite o politikama kohezije, a talijanska vlada namjerava napraviti e, gospodarstvo koje će biti diferencirano na dobrobit bogatima. Ne daje se odgovornost na probleme juga Italije e, kao dio europskih problema. Mi smo se kao klub zastupnika suprotstavili izgradnje naftovina i e, isto tako što se tiče minimalnog zajamčenog dohodka to je nešto što je zapravo problem za mnoge Italijane. I e, Oxfam kaže kako teško živi 12 milijuna Italijana, a vi ste samo izmijenili način uplaćanja e, poreza na loš način. Niste se suprostavili neoliberalizmu. Ali vaša vlada nas brine u svjetlu budućnosti Europe i iz drugih razloga. E, prošle godine vi ste odobrili i nakon agresije u Bariju, e, gdje su članovi e, skupine Kaza Pound počeli braniti grupice koje se glorificiraju nacizam i fašizam. I mene zanima kako će talijanska vlada paziti da se tako što spriječi. I E, isto tako recite nam što će vaša vlada napraviti protiv Kaza Pounda koja je eksplicite e, neofašistička snaga. E, mi znamo da je svaki fašizam zapravo postupak dehumanizacije drugih. To nas uči Ana Arendt. I zato kao i drugi a eurozastupnici za vrijeme a, Europskog vijeća vi ste se ponašali na način na koji nije bilo prilično. Vi e, morate pokazati znake solidarnosti. A 59 ljudi ste spasili na moru, ali mnogi ljudi su zato bili zatvoreni. Vi ste vi ste govorili o potvrdi sporazuma s Turskom, ali niste izdali potporu Europskom parlamentu koji traži reformu Dublinske uredbe. Predsjedniče vlade, e, vi ste rekli, e, niste rekli ništa e, u redu po pitanju nevladinih udruga koje se bave spašanjem migranata. Vi govorite o lažima. Zapravo je to sprega sa krijumčarima i trgovcima ljudima. Ja vas zato želim pitati da e, taj prestanete sa ovom nedostojnom politikom zatvaranja luka i e, zabrane rada nevladinih udruga. Jer ovo što ste napravili sa tih 77 ljudi, je li to nešto što može ukazati put ka budućnosti Europe po politike mm, za politike migranata. Zaključno, 8. ožujka u Italiji, u cijeloj Italiji žene feministice izaći će na ulice. One e, koje ste vi e, spomenuli u vašoj izjavi Niste ih puno spomenuli, ali to je dobro jer vaša vlada samo radi loše za žene. Ne znam da znate da je jedna delegacija odbora za žene otišla u Italiju i tamo ste vidjeli kako se brani prekid trudnoće. I e, mjesta gdje žene mogu izraziti vlastno samoopredjeljenje se zatvaraju. Ne znam da li znate da žene e, traže da se plan za borbu protiv nasilja, da se financira centar za borbu protiv nasilja. Jer ako date odgovore na takva bitna pitanja i druga bitna pitanja, nešto ćete učiniti za budućnost Europe. Mi ćemo i dalje raditi, mi žene moramo e, spasiti Europu od brodoloma i moramo je spasiti od politika vaše vlade. Molim sve da govorite sporije, jer e, prevoditelji imaju poteškoća, naročita e, kada se radi o talijanskom jeziku gdje mi svi govorimo jako brzo i često gutamo riječi, a to stvara poteškoće za prevoditelje. Sada u ime zelenih zastupnik Filip Lambero. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče vlade, dobrodošli u Europski parlament. Italija ne uživa dobar ugled u europskim krugovima. A ipak, kada mi mislimo na vašu zemlju, onda nam na pamet dolaze pozitivne slike. U Italiji su građani e, se e, masovno e, izglasali zato da voda ostane javno robo. Dobro, i oni su e, također se suprotstavili opasnoj nuklearnoj energiji. U Italiji je rođen pokret Slow Food e, koji se protivi e, prehrani koja danas predstavlja veliki problem za naše građane. I u Italiji se otvaraju zelena radna mjesta. Međutim, vaša vlada ukazuje nam i na mnoge druge probleme i na mnoge najgore trenutke povijesti ovog kontinenta. Kao ministar unutarnjih poslova koji misli da je vaš stvarni šef, želi iz Italije izbaciti Rome koje tamo žive. Vaša zemlja itekako je e, podložna klimatskim promjenama, Mogli bi tamo doći i do recesije. I iz toga razloga vi nam kažete da okrećete lež E, leđa ekološkoj tranziciji koja bi mogla postati pokretač talijanskog i europskog gospodarstva. Možete slušati zviždačice kao Rosele Muroni, inovativnu poduzetnicu kao što je Katija Bastioli ili pak Matildu Dukaza. Umjesto da njih slušate, vaša e, se vlada razdire oko različitih problema kao izgradnje tunela istraživanje nafte na more ili e, betonizacije vaše zemlje koja je jedna od najljepših u Europi. E, vaša je država u teškom e, ekonomskim problemima. A nitko ne može negirati da je Italija i tekako propatila zbog mjera štednje koje je mastriškim ugovorom nametnut eurozoni. Ali umjesto da se reformira eurozona kako bi naša zajednička valuta bila dobra za sve države članice, vi ste se odlučili na teatralan, ali sterilan način e, suprotstaviti i tako da se rizici povećavaju umjesto da se smanjuju. Vaša zemlja mora se nositi sa siglom imigracijama. Mogli ste se nadahnuti kao primjerom Pietra Bartola koji je liječnik na Lapenduzi ili pak se nadahnuti gradonačelnikom Rijačeja. Ne, vaša vlada je jednostavno zatvorila luke za sve one brodove koje spašavaju izbjeglice. E, mogli ste prihvatiti pruženu ruku našeg parlamenta koji je želio reformu dublinske reforme koje ste vi i vaša vlada tražili. Jer reforma koju usvojio naš parlament odgovara na zahtjeve koje je izložila vaša vlada. Ali upravo ovdje tome se suprostavio pokret pet zvijezda dok se lega jednostavno zatvorila u tako što je glasala suzdržano i jednostavno vi prepuštate Italiju svojoj sudbini. Migracije jesu problem za Italiju, ali mislim da treba ipak pogledati što radi 2 milijuna mladih Italijana koji su bilo svojom voljom ili bili, bili su prinuđeni otići iz Italije u posljednjih 15 godina. Mislite li vi da će politike vaše vlade njih privući da se vrate i iznad svega da će njihove braću i sestre nagovoriti da ostanu u Italiji? A Italija bi mogla biti pokretač ekološke tranzicije. Mogli biste biti solidarni. Samo tako ćete moći povratiti budućnost vašoj zemlji i dati Italiji mjesto koje pripada Europskoj uniji a mi ćemo uz vas biti oni koji se mobiliziraju i na taj način ćemo stvoriti e, zeleni e, val e, građanstva za Italiju. Hvala. U ime kluba zastupnika EFDD, Laura ima riječ. Hvala lijepa, predsjedniče Katajnen, povjereniče, dragi kolege, predsjedniče vlade Konte. Ovo je 17. rasprava o budućnosti Europe, a rizik je da dok raspravljamo o budućnosti, Europska unija nema više niti sadašnjicu. Mi smatramo da je Europa koju smo e, utemeljili naš dom, ali Europsku uniju treba temeljno restrukturirati jer se izgradilo kretući od krova, a zaboravili su se temelji. Mi želimo tu domu dati jasne, čvrste i trajne temelje. Želimo Europu koja će biti više pravična, jednakija, bliža ljudima, da tu ne budu države prvog i drugog razreda. Želimo da realna ekonomija zaista ima prednost pred financijama. Želimo jednostavno gospodarski rast, dosta nam je mjera srednje. Želimo Europu koja će biti protagonist na međunarodnoj sceni, koja neće pokliknuti pred Rusijom, Kinom ili SAD-om. Želimo uniju koja neće tu biti unija samo po imenu, već će ona to biti stvarno. Mnogi su dali za ili protiv Europe. Neki često gledaju na male probleme kod drugih, a istovremeno nisu svjesni kako su sami zaslijepljeni. Jer e, gledamo e, na Grčku, a nismo li svjesni e, kako je, su mjere štednje bili velika greška. Trebamo biti solidarni, a je li znači evropljenim biti to što se samo jedna zemlja mora sama baviti migracijama. Znači li biti di to da jedna od europskih zemalja bude porezna oaza? A isto tako e, protiviti se minimalnom zajamčenom dohodku za Europu. Da, e, to su evropljani, da, koji tako misle su oni evropljani koji su stvorili Europu banaka, štednje, e, Europu koja je daleka od građana. Još uvijek ima vremena da se promijenimo i trebali bismo nadahnuti Italijom gdje je sada došlo do promjene. U <clears throat> u samo sedam mjeseci mi smo ukinuli neke privilegije e, zastupnika, smanjili prevelike mirovine i počeli smo isplaćivati 30 milijardi duga javne uprave pred poduzećima konačno sada u Italiji imamo minimalan zajemčen dohodak i prestali smo sa reformom mirovinama koje nam je upravo Europa bila nametnula zbog mjere štednje. Povjereniče Katajne, ja sam iz Umbrije, vi ste govorili o noći. Tamo je bilo dovoljno da se prestane s ulaganjima u ime pakta za stabilnost i rast. Mi smo to obećali građanima i to smo i ostvarili jer mi ostvarimo ono što kažemo. A e, izvješće za o Italiji za 2019. godinu koje je prestižni institut Registris e, pokazuje da Italijani ponovno vjeruju vladi 15% više u odnosu na prethodnu godinu. To nas ne čudi jer mi smo vlada promjene koje daje tako što sluša građane, daje građanima novu nadu. Zato nas optužuju da smo populisti. Predsjedniče Konte, kao što ste vi već rekli, ako to znači kad se slušaju e, stanovnici, onda da mi jesmo populisti. Ali oni koji su u ovakvim institucijama i zatvoreni u ovakve kaveze zaboravljaju često slušati narode. Mi smo e, već tražili mnoge stvari od građana. Treba konačno prestati sa dvostrukom sjedištem ovog parlamenta. Jer ovih četiri dana što provedemo ovdje košta 200 milijuna eura svake godine. Nema razloga za to. Mi smo prijatelji Francuza i ne dopuštam bilo kome da e, nama e, daje primjedbe podržavamo li mi neke nasilnike. Tim prije kada je neko rekao da je naša vlada vlada gubavaca. I e, prestanimo dakle sa bacanjem novaca za dvostruko sište parlamenta. To nije napad demokracije. Demokracija nije privilegija. Demokracija ne može biti jedna zgrada. Počnemo davati, e, e, pogledati kakve mirovine postoje, jer pogledamo li kako monstruozno ogromne mirovine imaju povjerenici i već smo po pitanju ogromnih mirovina eurozastupnika e, uložili prijedlog. Zato vas molim da podržite naš prijedlog. Mm, ono što još nije do sada napravljeno ostvarit ćemo mi zahvaljujući biračima na sljedećim izborima. Mi smo e, na e, Italiji dali izuzetne predvodnike i čelnike, a sada ćemo na sljedećim izborima to dati Evropi. Jer budite uvjereni, kao što mijenjamo Italiju, mi promijenit ćemo i Europu. Hvala. E, Posjećam sve e, da izbor sjedišta Europskog parlamenta nije u nadležnosti europskih zastupnika, već država članica koji su potpisali ugovor. Što se e, mene tiče, e, moram samo podsjetiti da sam, kad sam prestao biti europski e, povjerenik, odustao sam od bonusa od 500 milijuna eura, a moju mirovinu dajem za dobrotvorne svrhe. A sada u ime kluba NF, gospođa Bizoto. Dobrodošli predsjedniče Konte. Vi ste sada doveli u Europski e, parlament iskustvo prvog pravog e, vlade koja unosi promjene u cijelu Europu. To je vlada za naše zemlje, vlada koja nije spustila glavu i koja ima hrabrosti da se suprotstavi Briselu, dati, ne, suprotstaviti se Berlinu kao i e, grandomani malog Napoleona Makrona. Konačno vlada koja brani interese talijanskog naroda. U ovim mjesecima vlada Lega i pet zvijezda je pokazala da je mnogo toga moguće. E, migracija na divlje zaustavljena je zahvaljujući Mateu Salviniju. Konačno smo e, statni na kraj sa to biznis u trgovini ludima e, i migrantima. Počeli smo e, raditi mnogo dobroga za mirovine. Predsjedniče Konte, puno dobrog je već napravljeno, puno dugo treba još napraviti. Veneto, Lombardija i Emilija Romanja trebaju dobiti autonomiju. Treba napraviti fiskalnu reformu kako bi se smanjili porezi. Da, Maduro jest komunistički diktator kojeg treba izvjeći. A Italija je u potpunosti uz građane Venezuele koji žele slobodu. Predsjedniče Conte mi iz Lege već smo počeli s poslom, jer nakon Italije želimo stubokom promijeniti i Europu. Učinit ćemo to uz konsenzus talijanskog naroda, jer će na europskim izborima Lega Matea Salvinija postati najznačajnija stranka u Italiji i najznačajnija stranka u cijeloj Europi. Dosta s Europom koja je roblje za multinacionalne tvrtke. Dosta s Europom Junkera, Merkelice i Makrona koji žele zapovijedati nama i žele ponizivati europski narod. U Italiji zapovjedaju talijanski građani, a ne Merkelica ili Makron. Nakon europskih izbora imat ćemo snage i dovoljno ćemo biti brojni da izradimo novu Europu, Europu naroda i sloboda, Europu koja će moći braniti granice, štititi Made in štititi naša poduzeća i naše zaposlenike. Predsjedniče Konte, uvjereni smo da će naša vlada trajati još dugo, zato što svi mi imamo veliki zadatak, a to je da našu zemlju branimo pred birokratima Brisela i da bratimo slobodu i suverenost talijanskog naroda. Želim vam uspjeha u radu predsjedniče Konte. A e, sada e, riječ ima u ime neovisnih Steven Wolf. Hvala vam. Doista mi je drago vam, gospodine Konti, premijeru, što ste ovdje. E, gospodine Konti, odlučnost vaše vlade da se duprete privilegiranom osi Merkel, Macron i da se duprete pritisku elita Europske unije koje su danas ovdje rekle da, su, da je vaša vlada rasistička, fašistička, u dosluku s Putinom, čak i antieuropska, antifeministička, doista za to zaslužujete pljesak demokrate diljem ovog kontinenta i svijeta danas ste nadahnuli. Vaša vlada pokazala je da Europa nije institucija zvana Europska unija, već je to kontinent drevnih nacija, drevnog stanovništva. Drevno stanovništvo, ali uz moderni pristup kad kada je nose žute prsluke, kad kada glasaju za Brexit, kad kada kao vaši kolege iz pokreta pet zvijezdica koriste socijalne medije i pretvore ih u političku moć za običnog građana. Moderne metode za drevne glasove. No ti glasovi i dalje moraju biti saslušani. Danas rasprava se bavi budućnošću Europe. Gospodine premijeru, vi i vaša vlada i vaši kolege ste upravo budućnost Europe. Bravo, bravo, bravo. Da ora la parola a sada ću dati riječ predsjedniku Vijeća Republike Italije kako bi odgovorio na prva pitanja koje su mu bila postavljena. A kasnije krećemo sa slobodnim javljanjem za riječ. E, hvala. Teme koje smo se sada usvrnule su raznovrsne i tiču se s jedne strane jasno europskih dimenzija, a s druge strane se više odnose na nacionalnu politiku moje vlade. Započet ću od teme ali e, jednostavno ću, e, neću odgovarati pojedinim zastupnicima, već ću se osvrnuti na pojedine teme. Gotovo svi koji su javili za riječ govorili su o temi migracija. Naravno, svatko može imati vlastito mišljenje ali želim podsjetiti što je načinila moja vlada, kako smo se mi nosili s migracijama i koje su stvarne činjenice, a svatko e, poslije iz toga može izvući posljedice. Ono što ne smijemo napraviti je jednostavno iskriviti činjenice i načine na koje su se one odvijele. Čim je moja vlada stupila na dužnost, bili smo u potpunosti svjesni da je pitanje migracija nešto što dijeli da se radi o temi koja je preplavila našu zemlju. Na stotine tisuća ljudi došlo je u Italiju u malo, kroz par godina. A prethodnim politikama Evropa, Italija se nije mogla nositi imigracijskim tokovima. E, mnogi zaboravljaju, ali e, zbog našeg geografskog položaja mi smo u središtu sredozemlja i e, različite migracijske rute, naročito iz središnje Afrike, i jednostavno nas izravno izlažu migracijskim tokovima. Svjesni dakle onoga što se dogodilo i svjesni da je nediskriminirajući pristup kao u prošlosti, jednostavno to e, ne znači e, mogućnost integracije. Ne smijemo biti licemjeri, to jednostavno tako, bez razlike sve prihvatiti ne omogućuje integraciju. Jedan od e, mojih evropskih kolega je imao tako možda malo distanciran stav. Nakon što je došao u grad na talijanskom sjeveru i rekao mi je Giuseppe, sada mi je jasno da imate težak problem jer sam vidio toliko migranata na vašim ulicama. Kako smo se mi počeli s time nositi? Na strukturan način smo tome pristupili i shvatili smo da kada se djeluje hitno da jednostavno ne možemo više regulirati situaciju. I onda smo izrazili strategiju sa deset ciljeva koji idu od politike sa zemalja tranzita iz kojeg dolaze migranti ti ljudi koji imaju toliko nade, dakle od zemalja iz koje dolaze preko zemalja tranzita i onda kontakt sa zemljama s kojima imamo morske granice što nije isto što imati e, kopnene granice. Dakle, sa svime tome smo radili. Podsjećam vas da na kada sam prvi puta bio na sastanku Europskog vijeća krajem lipnja, E, tako se aktivno djelovalo na neke zaključke i po prvi puta se govorilo o načelima i podjeli tereta. I po prvi puta je rečeno da onaj tko dođe u Italiju prvo ne dolazi u jednu europsku zemlju, već dolazi u Europu. I dakle, kada smo potvrdili ta načela, onda za sada e, moramo reći <clears throat> da e, ne uspjevamo e, primijeniti ta načela na dosljedan način, iako se u međuvremenu održali i drugi europski sastanci vijeća. Ali nije zato kriva i Italija, naravno. Italija i to zaista Italija je možda spasila europsku čast u prošlosti. Neki su možda mislili da će Italija nastaviti čuvati, spašavati evropsku čast i u budućnosti. Međutim, to tako ne može biti. Jer bilo koja država koja se nađe u poziciji u kojoj se nalazi Italija dolazi u jednom času do saturacije i mehanizmi integracije više ne funkcioniraju. Ti e, mehanizmi uključivanja više ne funkcioniraju. Znamo da je teško vratiti ljude u zemlje iz kojih su došli. To jednostavno nije učinkovito. Jer u mnogim situacijama teško je uopće ustanoviti odakle taj migrant dostoji. U nekim situacijama moguće je to napraviti samo nakon bilateralnih sporazuma. Dakle, mnogi se ne mogu ni vratiti u zemlje iz koje dolazi. I zato je Italija sada puno rigoroznija nego u prošlosti. Da, naravno, ali mi to kažemo dignute glave i to kažemo jasno i transparentno. Zašto slijedimo takvu liniju? Zato što nakon što smo izradili ovu razrađenu strategiju koju ne smijemo banalizirati, nitko ne smije to gledati banalno. Jednostavno su shvatili da je to jedini mogući put za borbu protiv trgovine ljudima. Jer u Europi vlada licemjerje. Imigranti jednostavno postaju problem kada se reflektorima usmjere na sredozemlje. I onda odjedanput mas mediji stavljaju pod reflektore probleme migranata. Ali mi moramo sagledati problem migranata od trenutka kad oni odu iz svog sela i kada postanu žrtve tih ljudi bez skrupula koji njima trguju. Znate li koliko košta to jedno putovanje nade koje ima puno tortura, mučenja i nasilja? Ja znam o čemu govorim, jer sam bio u Africi od 3 do 5 tisuća dolara i to ponekada nije dovoljno. Mi ovdje govorimo o ljudima koji su izuzetno siromašni, koji uspijevaju namaknuti te novce i onda ih se jednostavno se prema njima ponaša nasilno i oduzme im se taj novac. A što se to nije problem sredozemlja. Što se tiče e, spašavanja na moru, na sredozemlju Italija se uvijek nadahnula zaštitom temeljnih prava i čak ova situacija koja je spomenuta Italija je odma uzela najranjivije žene i djecu ih odma ih je dovela na kopno. Ali činjenica da kao u tom posljednjem slučaju postoji brod i taj brod dođe tamo gdje se jamči E, zdravstvena e, skrb i onda da takav brod ostane nekoliko dana u talijanskoj luci, to ne znači da su ti ljudi podvrgnuti zlostavljanju. Ali mislim da s obzirom na zaključke do kojih su u lipnju 2018. godine došle sve europske zemlje, trebao bi ispravno početi funkcionirati mehanizam kojim će se ti ljudi e, moći otići i u druge zemlje. Jer to bi trebalo biti obavezno, a za sada to još nije zaživjelo. A sigurna luka e, funkcionira samo ako netko dođe u Italiju. To ne može biti tako. Najsigurnija luka nije nužno najbliža luka. Drugo, taj mehanizam redistribucije migranata ne može biti onaj koji funkcionira samo u 5, 6 ili 7 država, a osim toga nije niti automatski sustav. Svi moraju sudjelovati u tom mehanizmu solidarnosti. A postoji i treći problem koji ne smijemo sakriti. I treće zemlje koje su spremne sudjelovati u mehanizmu redistribucije oni su spremni to napraviti samo za one koji imaju pravo na međunarodnu zaštitu. Nitko ne želi ekonomske migrante. Oni ostanu u zemlji u kojoj su se iskrcali. Toliko dakle o migracijama. Što se ekonomije tiče, govorili ste o ekonomiji ulaganja u infrastrukture i kažete Italija ne želi pokrenuti potrebne reforme. Molim vas, informirajte se o stvarnoj situaciji. Što se tiče medijacija s predsjednikom Junkerom i s potpredsjednikom Dombrovskisom i podpredsjednikom Moskim Visijem. Od e, trenutka kad sam se s njima susreo po prvi puta, nisam od njih e, tražio da ljubazno ne pokrenu postupak kršenja. Već sam im donio vrlo veliku knjigu koju sam preveo na engleski i pokazao sam koje smo sve reforme izvršili i koje smo pokrenuli. Reći da Italija nije spremna na reforme znači jednostavno ne poznavati situaciju u Italiji. Mi sada ostvarujemo najveći program strukturnih reforme koji je ikada zamišljen. durante il dibattito successivo avrete possibilità di Moći ćete kasnije davati primjedbe za raspravi koja slijedi. I e, odobrili smo zakon, usvojili smo zakon za borbu protiv korupcije koji odgovara najvećim međunarodnim standardima, ne samo europskim standardima. Onorevole Danti, se vuole parlare dopo... Zastupniče Danti, kasnije ćete moći dobiti riječ, ali sada mislim da nema smisla da prekidate. Dijalektika ne može biti jednosmjerna. E, što više se gubi vremena, manje će zastupnike imati riječ. Dopustite da gospodin Konte odgovori, a nakon toga ćete postavljati pitanja. Najviši standardi za borbu protiv korupcije, dakle ne samo europski, već međunarodni. Mi smo uveli e, radikalna rad na borbi protiv e, E, stečaja. Više se o tome, o bankrotu i stečaju ne govori u Italiji, već o e, kodeksu nesolventnih e, poduzeća. To je vrlo značajna i velika knjiga. I mi sada uvodimo delegirane zakonodavne akte kako bismo reformirali i pojednostavnili sve upravne postupke. Dakle, to je ono što je moje zemlji potrebno i što nije posljednjih godina nikada napravljeno. Imamo i jedan zakon o delegacijama vezano za javnu nabavu koju sada reformiramo. Imamo jedan delegirani zakonski akt kojim reformiramo građanski zakonik, e, zakonik o građanskom e, parničnom postupku, kao i reformiramo i kazneni zakon. Vi kažete da mi ne znamo se ponašati sa e, sa ulaganjima, ali možda vi slušate samo mediji, samo govorite o talijanskom planu investicija u infrastrukture. Imamo veliki plan ulaganja i 13 milijardi smo dodali za državna poduzeća. Mi smo ih pozvali E, u vladu. I izrađujemo nacionalni plan za stavljanje u sigurnost teritorije. Radi se o nacionalnom planu e, e, protiv i radimo na našim cestovnim infrastrukturama. Jednostavno od vas tražim fleksibilnost u odnosima koje tražimo i tražimo dodali smo još e, tri dodatne milijarde i 200 milijuna na već predviđena ulaganja. Svatko može u demokraciji, što je lijepo, izrasti vlastito mišljenje, e, ali ne poznavati ove stvari koje sam da izložio je e, nešto što se čini na štetu europskih građana, ne samo talijanskih građana. A projekt e, tunela je projekt e, za koji se smatra da je od europskog interesa i već je dogovoren. Međutim, moja je vlada smatrala da je korektno prema vlastitim građanima. Tim prije što je opravdanje za izgradnju e, tog tunela nešto što je načinjeno prije više od 25 godina i što mnogo toga nije napravljeno u određenim fazama. Dakle, prije nego što izdvojimo toliko sredstava i realiziramo infrastrukturu koja e, i tekako utječe na okoliš, jednostavno smo se odlučili izraditi analizu troškova i koristi i onda ćemo objaviti javno te rezultate i preuzeti odgovornost za sve e, naknadne odluke a svi drugi e, odluke i strukture su e, već u realizaciji. A osim toga, mi sada imamo i e, plan za brodogradilišta koji ćemo E, jednostavno e, e, objaviti ovih dana. Oprosti predsjedniče što predugo govorim, ali samo još par riječi o izborima za vanjsku politiku. Politička izolacija. Italija je politički izolirana. O, Italija je ta koja je napravila problem vezan za Venezuelu. Pazite, Italija nije izolirana. Italija je pridonijela i to jest činjenica da se e, komunikacije visokog povjerenika Europske unije od 26. siječnja. I ono što sam ja rekao bilo je jako bitno za to priopćenje. Pazite, mnogi žele anticipirati povijest, ali moramo biti oprezni. Ne znamo kako će se razviti kriza u Venezueli. Mišljenje Italije nije jedinstveno. Italija i misli kao i mnoge druge zemlje. Podsjećam vas jednostavno 2018. godine predsjednički izbori nisu bili demokratski, ih mi ih nismo priznali, to je jasno. Osim toga, moramo jasno vidjeti da je potrebno da se održu novi predsjednički izbori i da se osiguraju uvjeti kako bi ti izbori bili e, pravični i odgovarali međunarodnim standardima. I nadamo se da će se održati što je prije moguće. Svjesni smo činjenice da tamo živi stanovnici koji pate i mi e, jako puno e, radimo na humanitarnoj pomoći poštujući međunarodno pravo. Svjesni smo činjenice da niti jedan režim ne možemo opravdati ako e, nasilno e, vrši represiju nad stanovnicima. Međutim, ne možemo podržati nikoga ko nije legitimno izabran na demokratskim izborima. I na tome radimo. Aktivni smo članovi kontaktne skupine i spremni smo i na posredovanje, ali e, sve želimo obavijestiti na, i paziti na povijesnu odgovornost. Ne možemo biti za jedne na uštrb drugih, a znamo da je bilo mnogih kriza u povijesti zato što se na brzinu htjelo založiti za jednog e, e, dionika u odnosu na drugog. Moramo paziti jer na taj način dolazi do sukoba. I e, naravno ako okrunima jednog onda drugi će krenuti podržavati onog drugog, a to je u povijesti moglo izazvati katastrofalne krize. Sada ćemo započeti s raspravom s spontanim javljanjem za riječ jer moramo najkasnije u 19.45 završiti. Više od 50 zastupnika javilo se za riječ. Što dulje govorite vi, manje će govoriti drugi. Najprije zastupnica Kome. Grazie, presidente. Hvala vam lijepo predsjedniče, povjereniče, e, predsjedniče talijanske vlade. Dobrodošli u Europski parlament. Ovdje ste došli u jednu od najdemokratičnijih institucija. Nas izravno biraju građani i e, mi odgovaramo na njihove želje svakoga dana. Za razliku od vas koji ste imenovani na svoju dužnost. Ja sam ponosna što sam talijanka, no pitam se mislite li da je bilo jednostavno e, da ovdje proguramo točku koja štiti proizvode proizvedene u Italiji, made in Italy? Mislite li da je bilo jednostavno postići sporazum iz Dublina? Mi ovdje stvaramo saveze, saveze koji ne postoje u Italiji niti u talijanskoj e, vladi. E, vi čini se govorite, iznosite stavove s kojima se vaša vlada ne slaže. Govorite ovdje o reformi Dublinskog sporazuma, ali sami ste poduprili mjere za koje mi smatramo da e, su u potpunosti nepotrebne. E, dakle, e, kvote primjerice o kojima ste odlučili po mom mišljenju nisu mudre. također video snimka koju ste snimili o kancelarki E, Merkel je e, doista sramotan, ja sam talijanka, volim Italiju i ne želim da talijanski premijer govori loše o e, premijeru druge zemlje. Hvala vam e, predsjedniče. Kada ja nisam ovdje, živim u Lionu. E, ljudi stalno putuju iz Italije u Lion već godinama, odnosno još od 16. stoljeća. I e, čini se potpuno suludim da još uvijek planiramo vezu između Torina i Liona. E, to je e, velika e, dakle cesta odnosno transportni put velike važnosti u Europi i sada se ponovno rade svi izračuni koje su prethodno napravili drugi e, stručnjaci, druga povjerenstva. Čini se da postoje predviđanja da e, ćemo smanjiti e, onečišćenje iz prijevoznih sredstava i tako dalje. No moje pitanje, ne mislite da ova dugovječna veza zaslužuje više pozornosti i da je važna za našu budućnost? Hvala vam lijepo, povjerenik Luke. Gospodine premijeru, hvala na vašim riječima. Govorili ste i o solidarnosti koju tražite od Europe. Budućnost Europe temelji se na solidarnosti. Znamo kome tu solidarnost treba dati. Ali ako govorimo o solidarnosti, onda moramo govoriti o tome zašto je došlo do situacije u kojoj e, Italija mora tražiti solidarnost drugih. I želim ukazati na to da već 20 godina imamo zajedničku valutu, euro. A već 15 godina Italija ne bilježi e, gospodarski rast. Mislite li da tu nema nikakve poveznice između jednoga i drugoga? Može li Italija jednom i sama razmisliti je li euro prava valuta za, e, za Italiju kako da Talijanska nacionalna banka neprestano prenosi dug od 4 milijarde eura. Od uvođenja eura e, vanjski dug Italije se utrostručio i imamo, e, tu je visok deficit. Gospodin Conte, ako tražite solidarnost, onda se Italija mora pridržavati pravila. Kada govorimo o azilu, ni tu se ne držite pravila. Niste registrirali azilante koji su došli, sada zatvarate E, luke. Ako Italija želi biti članica Europske unije, onda se Italija mora pridržavati europskih pravila, inače nema solidarnosti. Honorable Tarand. Zastupnik Tarand, izvolite. Zastupnik Miranda. Oprostite, zastupnica Miranda. Zahvaljujem predsjedniče. Gospodine Konte, zašto ste spriječili da plovilo uđe u talijansku luku 28. lipnja. Ja sam tada bila na tom brodu zajedno sa još četvero zastupnika u Europskom parlamentu i nismo nikada dobili službeno objašnjenje. Ministar prometa rekao je da je to bilo zbog potrebe očuvanja javnog reda i mira. Mi nismo mogli uploviti u talijansku luku. Zašto su talijanske luke od tada zatvorene? Ako govorite o solidarnosti solidarnosti u Europskoj uniji zašto vi ne ispunjavate zahtjeve vezane uz europsku solidarnost. Ono što nas najviše šokira jest da e, se dio vaše vlade priklanja onim dijelovima Europe koji se najviše zalažu protiv solidarnosti u Europi. Hvala vam lijepa i izražavam dobrodošlicu talijanskome premijeru. Nismo navikli viđati imati naše predstavnike ovdje u Europskom parlamentu i nismo navikli čuti kako se zalažu za svoje mišljenja i za ono u što vjeruju. Hvala vam što ste ovdje. Mislim da je ovo ključan trenutak u kojem ste došli i u kojem ste izgovorili istinu i iznijeli činjenice. Mi smo e, jaka zemlja postoje druge zemlje koje su ljubomorne na ono što mi činimo a ovdje u Europi u ovom trenutku moramo se nositi sa određenom političkom klasom. Međutim, zahvaljujem vam na vašoj snazi, na onome što ste ovdje izrekli i na tome što ste pokazali da se Europa nalazi u teškoj situaciji, da nije u stanju zaustaviti e, promet preko sredozemlja i čini se da tu zapravo je riječ o određenim interesima, interesnim skupinama. Hvala vam lijepo što ste došli i tako otvoreno govorili o situaciji i o afričkim zemljama ta vaša otvorenost i uključenost e, spominjanje malih i srednjih poduzeća u našoj zemlji, to su veoma važne stvari. Iznimno je bitno da možemo poduprijeti mala i srednja poduzeća, a ne činiti ono što smo radili u prošlosti gdje su ljudi odlazili u Afriku i jednostavno krali odande ono što su mogli. Ovo je ozbiljna vlada koja ozbiljno zastupa svoje stanovnike. Zastupnik Vojt, izvolite. Dobro, došli gospodine premijeru. Vi ste uspjeli da mm, zatvorite i spriječite ovu masovnu invaziju preko sredozemlja i mm, zato vam moram zahvaliti. Nije nikakva tajna da lobisti azelanata, zahvaljujući vama, ne mogu zarađivati onoliko koliko su zarađivali prije. Oni danas zapravo, danas možda imate osjećaj kao da ste ovdje pred sudom, međutim ovo nije e, sud. Zapravo riječ je samo o drhtanju starih elita koji za nekoliko mjeseci više neće imati većinu u ovom visokom domu u Njemačkoj, u Europi doživjeli smo da migranti isto tako ubijaju druge. Zaustavite ubojstva i dajte milijunima europljana, dajte im nadu, nadu u jednu bolju budućnost. Hvala. Teresa Zastupnica Teresa de izvolite. Hvala vam lijepo, predsjedniče. Gospodine premijeru, slažem se s vama kako je potrebno da zaustavimo krijumčarenje ljudima u Africi. Međutim, ne slažem se sa neutralnošću Italije u pogledu Venezuele kada je riječ o priznavanju premijera Guaidoa. Ja sam živjela u Italiji duže od 20 godina, moja djeca su Italijani i moram reći da me italijanska vlada iznimno razočarala. Čini se kako niste svjesni koliko je žurno da se zaustavi Madura i ono što on čini narodu Venezuele. Kažete kako se ne smijemo žuriti, no bojim se da to ne biste mogli izreći svima koji su ubijeni, koji su mučeni, svima koji bježe iz te zemlje u Kolumbiju, svima koji umiru od gladi. Jedino što je potrebno učiniti kako bismo osigurali E, da pobjedi loši jest da stojimo sa strane i ne činimo ništa. Kao bivši državni tajnik za vanjske poslove Republike Francuske i zastupnik Europskog parlamenta te predstavnik e, regije Alzas, moram reći da mi e, dijelimo sve granicu planine, more, sredozemlje, pa čak i akcent. Ja volim vašu zemlju, volim Talijane. Međutim, danas je povlačenje našeg e, veleposlanika e, isključivo posljedica vaših aktivnosti po prvi puta nakon drugog svjetskog rata vi ste sada izazvali napetost između naših dviju zemalja što pokazuje da vaši navodno proeuropski e, govori su lažni Vaša politika nije prilagođena vašim uvjerenjima, budući da vi e, stalno govorite o talijanskom suverenitetu. U što se miješate kod nas? Imam samo jedno pitanje za vas. Tko je platio taj službeni put u Francusku? Ako su to talijanski porezni obveznici, onda ste eliminirali svoje francuske kandidate. Jer ne možete se koristiti pravnom osobom za vrijeme predizborne kampanje. Vaši saveznici mogu vam zahvaliti za prijateljem poput vas, nije im potrebno da imaju neprijatelje. Vaše ponašanje je nemoralno, nedostojanstveno, neodgovorno i nezakonito. Ne biste e, trebali biti ponosni da ste nasljednici renesanse kao što bi niste toga dostojni. Zastupnica Toja, predsjedniče, vi ste zacijelo shvatili na temelju onoga što je ovdje rečeno koliko se nade polaže u Italiju, koliko je očekivanja od Italije, ali koliko je i razočaranje u Italiju. Italija je sve slabija, sve više izolirana, a mi bismo trebali biti među onima koji grade našu budućnost. Postoje zemlje koje se doista zalažu za jedinstvo jedinstvo i solidarnost o, kome vi, o kojoj vi govorite. Nadam se da ste svojom inteligencijom uspjeli shvatiti raspoloženje u ovoj vijećnici. Čuli smo sve vaše lijepe riječi, čuli smo kako govorite o snovima. Ne, mi smo svi pročitali Alda Mora, svi znamo o čemu tu govorite, ali ne možemo e, živjeti u snovima, moramo živjeti u stvarnosti i e, vidimo gdje ste nedosljedni. I e, m Učinili smo e, mnogo i e, imamo e, razloga reći da smo vjerodostojni. Kad je riječ o fondu za Afriku, vi ste glasovali protiv. Kad je riječ o Junkerovu planu, velik dio vaše stranke glasovao je protiv. Kad je riječ o pojačanoj suradnji u kojoj ste u početku sudjelovali i kad je riječ o negativnim posljedicima Brexita, sve su to problemi s kojima se moramo moramo nositi, a znamo svi da je za Brexit kriva stranka Nigela Faraža. Zastupnik Rožel. Cije prezidente, eh, premijer ministru. Hvala vam lijepo predsjedniče. Predsjedniče talijanske vlade, iznimno nam je drago što ste danas ovdje s nama. Poštujemo volju talijanskog naroda. Međutim, postoji nešto što ne smijemo zanemariti. Ako govorimo o Aldu Moru, ovdje u ovoj vijećnici, a doista je sramota što sadašnja talijanska vlada ne poštuje uspomenu na njega. On je bio europejac i ne možete o njemu govoriti, govoriti samo u odnosu na sredozemlje, treba o njemu govoriti kada se govori o Europi. Ja sam Portugalac i kada je riječ o situaciji u Venecueli, mene uvelike zbunjuje talijansko stajalište o Venecueli. Portugalska zajednica u Venezueli e, živi uz talijansku zajednicu. Ne mislite li na Talijane koji su trpjeli pod Madurovim režimom? Ne mislite li na sve što su oni pretrpjeli? Na to talijanska vlada treba reagirati. Trebali ste reagirati od početka. Mikrofonu. Molim vas mikrofon za govornicu. Imam jedno pitanje e, premijeru Conte. Europska unija trebala bi biti zajednica koja radi u duhu solidarnosti, koja radi na temelju demokratskih načela, zar ne? Kad je riječ o dohotku građana, je li to ključno pitanje u Italiji s obzirom na iskustvo kakvo smo imali primjerice u Njemačkoj? Čini se da ekstremna desnica preuzima E, sada e, mjesta od pokreta e, pet zvijezda. Živimo u vremenima u kojima liga preuzima, u kojima lega preuzima vlast, a vidimo da do promjena dolazi i drugdje. Venezuela je dobar primjer. Zato me zanima kakve ste vi to najave i predviđanja za budućnost gledali? Zbog čega mislite da se stvari u Europi mogu popraviti? Gospodin Sasalini. Predsjedniče talijanske vlade, dobro veče dobrodošli, hvala što ste došli, biti ću praktičan. Volio bih da imam vremena kako bih vam objasnio koliko smo naporno radili kako bismo osigurali sredstva za najbolje projekte koje radi Europska unija, sredstva koja idu u europske države, uključujući i moju. Volio bih da vam mogu govoriti o tome koliko smo se tijekom godina trudili kako bi smo iznjedrili ozbiljne projekte koje će ujediniti naše zemlje i koje će odgovoriti na očekivanja naših poslovnih subjekata. Volio bih vam također govoriti o e, duhu, o raspoloženju i entuzijazmu koji je uložen u sav taj rad. Suočeni smo sa stalnim zahtjevima vaše vlade da budemo strpljivi. E, rekli ste da ćemo u budućnosti vidjeti koliko će ta e, vlada biti snažna. Ja bih želio reći da mnogi koji su poduprli političke hipoteze, a osobito vezane uz plaće, e, vezane uz resurse e, koje zemlje zaslužuju. E, a sada recimo znamo da postoji fiksna stopa za međusobna plaćanja i imamo ozbiljne razloge za zabrinutost vezano uz financijsku politiku vaše vlade. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem premijeru Italije koji je došao. Znam da je ovo duga večer i dosadna večer za vas, a toliko nas je mnogo koji smo se javili za riječ. Ovdje razmatramo neke ozbiljne brojke ono o čemu govori Salvi, dakle Salvini, odnosno njegove brojke su četiri od četiri. Sva četiri puta nije došao na sastanak vijeća. E, dakle, kad god se govori o migracijama, kad se govori o proračunu, o važnim temama, vi nikada niste tamo. Kako možete zastupati onda talijanske građane? Europi je potrebna Italija, potrebna je talijanska vlada koja je nazočna. E, vi nam to danas morate ovdje opravdati, gospodine Konte. Vi ste citirali ovdje nekoga, volio bih ja učiniti isto um, pisca koji je rekao da je teško živjeti u svijetu kojim se ne možete ponositi. To je točno. Pogledajte koliko je prazna ova vijećnica danas. Molim vas da govorite jezikom koji je u skladu sa dostojanstvom ove vijećnice. Ako ne, morat ću prekinuti one zastupnike koji ne govore jezikom koji je dostojan ove vijećnice. Molim vas da se to više ne ponovi. Zastupnik Marijas, izvolite. Hvala vam lijepo, predsjedniče. Premijeru, gospodine Konte, Ako biste bili toliko ljubazni da stavite slušalice. Gospodine Konte, Slažem se sa stvarima koje ste ovdje izrekli kada je riječ o smjeru u kojem ide Europa. Međutim, Europa također mora pokazati solidarnost, solidarnost i kada je riječ o vanjskim pitanjima i o pitanjima kao što e, je sigurnost. Znate da Turska i dalje prijeti i Grčkoj i Cipru e, stalno e, ugrožavaju naše teritorijalne vode, naš zračni prostor i također e, isključivu e, e, trgovinsku zonu na Cipru. Zato želim čuti sljedeće od vas. Hoćete li poduprijeti Grčku i Cipar u njihovom nastojanju da se zaštite od Turske? Znamo da italijanska kompanija Eni želi koristiti naše resurse, a Turska prijeti i Italiji, odnosno Eniju kao i Cipru. Zato bismo od vas htjeli ovdje čuti da iskažete svoju potporu e, Grčkoj i Cipru i kažete nešto protiv Turske i Erdogana. To očekuju stanovnici Grčke, a i naši prijatelji u Cipru. Zastupnik e, Jakovčić, izvolite. Dobrodošli, gospodine premijeru. Hvala vam što ste došli ovamo. Bilo je to iznenađenje za, eh, za mene. Ponekad čovjek može doživjeti i pozitivno iznenađenje. Dakle, kada je riječ o ovoj jadranskoj strategiji, da, ona nam treba, no kako vi vidite odnose sa Ita Slovenijom i sa Hrvatskom, kako vi gledate na suradnju, um, dakle, to je na umu i proširenje Europske unije. Potom još jedno pitanje. Ovdje u Istri imamo talijansku manjinu. Što to znači? Želite li smanjiti e, financijska sredstva, smanjiti podršku? E, i u Hrvatskoj potrebna je svakako i e, financijska e, potpora kada je riječ o manjinama. Dakle, dakle, želite li sudjelovati u pružanju podrške europskim građanima koji žive i kod nas? Gospodine premijeru, vi ste ukazali na e, slobodu kretanja. Da, postoje tu e, i manjine. Vi ste tu donijeli zakone kada je riječ o migracijama, kada je riječ o kretanju. Ali što ako imamo sada studenta koji želi raditi u inozemstvu, ode u inozemstvo, kupe automobil, a onda se želi vratiti. Što se onda događa? Događa se da mu se taj, automobil zapljeni na granici i onda još mora platiti kaznu. Je li to u skladu s velikom idejom Europe? Drago mi je da ste danas ovdje s nama Um, kolega, vaš kolega Salvini nije bio često ovdje, nije bio često ni na sastancima kada smo mi ovdje radili e, za naše građane. Čini mi se da isto tako radi i sada u vladi. Malo rade, ali puno govori i uvijek traži izgovore i žrtvenog janjca za sve ono što ne funkcionira dobro. Pa krivi su Francuzi, kriva je Europa ili netko drugi. Prije su to bili e, cigani, bili su komunisti, bili su druge. Nije to pametan, e, pametan način vođenja politike. Sve ovo podsjeća na komunizam i u posljeratnom razdoblju milijune su Italijana napustili svoju domovinu. Nemojte to zaboraviti. Hvala gospodine predsjedavatelju. Važno je reći jedno. Naša zemlja nalazi se u recesiji, a ovdje ništa nisam čuo o e, industrijskoj ili trgovinskoj politici. Niste govorili niti o našim poduzećima. Postoje trgovinski sporazumi koji se sklapaju u Europi, koji predstavljaju i mogućnost potencijala za rast. Ja smatram da nam trebaju niže stope oporezivanja u Italiji. To bi smanjilo troškove za poduzeća, niže poreze i onda ne bi trebale niti subvencije, jer te subvencije ne služe ničemu pa čak i kada se koristi za, za suzbijanje siromaštva. Dakle, htio bih odgovor i na to. Gospodine predsjedavatelju, gospodine premijeru, neki kolege su već naglasili i rekli da ovdje radimo na projektima čiji znači je cilj učiniti nešto dobro ne samo za Italiju nego i za Europu. E, primjerice nove transportne prometnice, dakle ne samo između Liona i Turina, nego e, također e, i dionice koje će omogućiti da se uspostavi ravnoteža u prometnoj mreži prema jugu i koja će jugu omogućiti bolji razvoj. Vi ste e, rekli da vaša vlada e, je dala u izradu analizu troškova i koristi. Međutim, to se ne uzimaju u obzir svi drugi aspekti. To traje dugo, dakle, ono prometnice koje sada imamo je, su stare već više od 150 godina, infrastruktura koja postoji nije dostatna i zapravo morate naučiti da argumentirate kao europljanin, a ne samo da govorite o sitnim talijanskim problemima. Kao zastupnica e, Švedske, ja sam ovdje e, ponosna i što sam e, ta talijanka No ono što eh, sada vidimo, vidimo eh, djecu koja umiru u sredozemlju. Mi smo ovdje govorimo o zajedničkim vrijednostima, međutim Italija je izgubila sve to, a ako sada još uzmemo u obzir i lošu gospodarsku situaciju u Italiji, ako uzmemo u obzir recesiju, ako uzmemo u obzir da eh, mladi nemaju posao, što treba? Mladi žele posao, ne žele milostinju, treba pa im vratiti dostojanstvo, a ne davati naknadu za nezaposlene. Imamo poduzeće i obitelji koje su e, pred prevelikim financijskim opterećenjem, ali suverenističke tendencije, one me još više brinu. Europa je rješenje, Europa nije problem. Italijani e, žele da budu zemlja koja će graditi mostove i a solidarnost ćete dobiti samo ako održavate dijalog, a ne ako okrivljujete e, i platite druge. Ako se ovdje krećete na istoj razini na kojoj su puteni druge, dakle, morate vidjeti što želite. hvala za besedo. E, zastupnik Šoltes, hvala vam e, lijepo. Premijer je govorio o solidarnoj Europi gdje vlada pomirba, o Europi koja je ujedinjena, a istovremeno za to vrijeme naš predsjednik parlamenta i vi osobno govorite o nekim e, stvarima koje izazivaju mržnju. Kao da su žrtve pale ni za što, govorim onome što se govorilo u Bazovici. Govorite o europskim vrijednostima i vi na neki način nječete povijest. Sve su te žrtve pale kako bismo mi danas mogli živjeti u miru, što uključuje i život na granici između Slovenije i Italije. Mislim da je e, moja dužnost da vas e, danas pozovem da podnesete ostavku. Allora, questo era l'ultimo intervento. Diamo to je bilo posljednje javljanje za riječ. Ne mogu sada svima dati riječ. Imali smo više od 50 prijavljenih govornika, ali već smo prekoračili vrijeme. Riječ ima gospodin premijer Konte. Hvala gospodine predsjedavatelju. O nekim javljanjima za riječ eh, govorio se pone prije o političkim temama ovo je živa demokratska rasprava, intenzivna rasprava. No, bilo je tu i komentara koje ne želim niti spomenuti jer e, to komentari nisu bili upućeni samo meni, nego narodu koji ja ovdje predstavljam. Primjerice, rečeno je, a bio je to i predstavnik, odnosno predsjednik jednog od klukova koji me je nazvao marionetom, ali ne, ja nisam marioneta, ja se tako ne osjećam, ja sam ponosan što ovdje zastupam i predstavljam cijeli jedan narod. Ja želim promjene. Ja ovdje zastupam želju talijanskog naroda da se dovedu promjene. Ja ovdje zastupam i političke smjernice vlade koja nije marioneta, koja nije e, pod utjecajem lobista niti bilo koga drugoga. Rečeno je ovdje puno toga. Nije to bila čista politička rasprava. Govorilo se ovdje i o sramoti. Govorilo se o videu e, s Angelom Merkel. Može se tu drugi trebaju sramiti. Ima bio je tu i drugi političar koji je bio potpuno drugačiji odnos prema um, Angeli Merkel. Ali to je druga strana priče. Potom ima to i druge stvari koje su, koje su odstupile od prave političke rasprave. Čuo sam predbacivanja da moji ministri ne dolaze na sastanke, da moji ministri ne zastupaju Europu. Mm, e, sada ne želim ovdje upućivati na to kako institucionalni okvir funkcionira. Dakle, zastupa uvijek mm, državni tajnik ili ministar. Mi smo uvijek bili zastupljeni u europskim forumima i moram reći nešto otvoreno. Vi ste ovdje zastupnici jedne ili druge stranke. Posljedice stranačkih odluka i politike osjetimo i dan danas. Ponovit ću, pozivam vas da se ovdje smirite. Molim vas za pažnju. Oprostite, gospodine premijeru. Molim vas sve da se smirite i da se pristojno obraćate, možete reći što želite, možete zastupati sva politička stajališta, ali ne smijete ovdje vrijeđati one koji zastupaju drugačija politička stajališta premijera Italije, mi smo pozvali da dođe ovamo. Stoga molim vas da se smirite, da pazite kako govorite. Dakle, vratit ću se na politička pitanja. Dakle, postavljene su pitanja o Cipru, o Grčkoj 29. siječnja bio sam u Nikosi i e, isto tako tamo je bilo još sedam drugih europskih zemalja. Imali smo i zajedničku presicu na kraju, e, te smo tamo zastupali isto stajalište. Dakle, rekli smo da podržavamo i dajemo podršku Cipru. E, nadalje, <clears throat> Ovdje smo čuli i dosta uvredljive riječi da mi dopuštamo da djeca stradavaju u moru. To je nečuveno, to je pogrešno. Moramo um, se dobro informirati. Ono što sam e, rekao jest da smo uvijek prihvaćali i davali podršku onima kojima je bila potrebna pomoć mi smo pružali pomoć e, djeci, e, ženama, e, dakle oni su se mogli iskrcati na kopno, mogli su se prikrcati i u druge brodove. Dakle, tu smo pokazali solidarnost i djelovali smo sukladno tome. Što se tiče Francuske, već nekoliko puta sam rekao. Italija ima a, povijesne, kulturološke, ekonomske veze sa Francuskom. A, čak i kada postoje određene nesuglasice. Ali ovo što sam čuo to je pogrešno. Podpredsjednik Majo je to isto tako rekao. On je također se sastao s predstavnicima žutih prsluka i to i rekao je, govorio je o tome otvoreno. Dakle, ovdje je riječ o jednoj novoj dimenziji, o političkoj dimenziji, političkoj dijalektici, ali ona je legitimna. Potom spomenuta je i Venezuela, ali rečeno je nešto potpuno pogrešno. Da Italija podržava Madura, da nismo za popnavljanje predsjedničke izbora. Ne. Dakle, rekao sam da se s time treba postupati oprezno, ali Italija ne podržava Madura. Mm, <clears throat> rekao sam da mi ne priznajemo održane izbore, rezultate izbora, to ne čini ni Europski parlament. E, mi smatramo da nema demokratski legitimitet i mi smatramo da su potrebni demokratski, slobodni predsjednički izbori koji će biti održani na transparentan način. Upravo zbog toga što narod tamo pati. ali rezultate nećemo postići ako podršku dajemo samoprozvanom predsjedniku samoprozvanog predsjednika. Ono što nam treba, treba nam jedno demokratsko rješenje. Potom bilo je ovdje riječi i o ekonomiji, o gospodarstvu. Postavljeno je pitanje zašto Italija nema politi industrijsku politiku. Imamo Junkerov plan, on ima svoju važnost, jer smo uvijek rekli ta europska industrijska politika je važna. Isto tako mi smo um, rekli da je potreben no, e, europski proračun koji će biti imati stabilizirajući učinak za eurozonu. Rečeno je da Italija ne bilježi gospodarski rast, ali ne smijemo zaboraviti da moramo zapravo se nositi s posljedicama e, socijalne težne politike iz prošlosti. Teško je sada procijeniti učenak proračunskih mjera koje se tek provode, koje tek stupaju na snagu. Ehm, ja sam govorio o gospodarskom rastu koji će, se koji će biti primjetan tek u drugoj polovici godine i to je usko povezano s našom gospodarskom politikom. Mjere koje je planiramo ne mogu se odmah sada preko noći provesti, ne mogu pokazati učinak odmah preko noći. Ono što je važno, važno su također i ulaganja je sada kada se kaže da mi ovdje ne se osudjelujemo u investicijskom planu. Ne, već sam rekao, Ni točno, mi već radimo na tome. Mogu ovdje dati i primjer. Jučer sam osobno bio na jugu Italije E, gdje je gospodarski raz, gospodarski razvoj dosta spori, zaostaje za drugim područjima. Bili smo među ostalim i na e, sredini, tu su razvijena tri plana, vrlo pragmatična, konkretna plana i e, mi u te tri regije želimo potaknuti gospodarski razvoj odgovarajućim mjerama. I kada je riječ o dohodcima, dakle da o tome e, radimo. E, postoje tu mjere koje se tiču i socijalne pomoći i e, slično. Dakle, ovdje sam se sada osvrnula na nešto o čemu se puno raspravlja i u javnosti. neke kažu da je to samo razvipanje resursa. Međutim, ne. Sve se to temelji na jednom socijalnom dogovoru, na jasnim planovima. I ovdje imamo pet milijuna siromašnih koji su obuhvaćeni mjerama i koje želimo vratiti u produktivni ciklus. Dakle, riječ je o onima koji trenutačno ne rade, koji trenutačno dakle, nemaju posao, a isto tako ne primaju ni nikakvu podršku. U trećem članku, drugom stavku našeg ustava stoji da se svi moraju imati pravo da sudjeluju u društvenom i drugim aspektima svakodnevnog života. Hvala. Hvala vam Zahvaljujem e, predsjedniku Vijeća ministra Italije. Hvala vam što ste prihvatili naš poziv danas i ispričavam se što ton uvijek bio najprimjereniji, no ovdje uvijek imamo vrlo žustre rasprave, a to u ostalom je dobar pokazatelj e, da postoji veliki interes za naše rasprave. Hvala.